E, hvala što ste nam se pridružili. Govorit ću na španjolskom, tako da lijepo molim da uzmete slušalice ukoliko vam je potreban prijevod. A todas a todos. Dobar dan, dobro jutro svima. U ime odbora za prava žena Europskog parlamenta želim vam dobrodošlicu. Hvala vam što ste došli na ovo današnje okupljanje. Hvala i svima koji su zajedno sa nama organizirali ovaj summit, ovu raspravu koja će zasigurno biti interesantna. I to u trenucima kada se u Europskoj uniji i u cijelom svijetu suočavamo sa velikim problemima i velikim izazovima ne smemo zbog tih izazova ostaviti po strani temeljna pitanja e, koje zapravo moraju biti naš e, svjetionik u raznoraznim e, područjima u politici, u svijetu nevladinih udruga, koje, rade na tome kako bi se postigla ravnopravnost između muškaraca i žena. Danas ujutro ćemo pod naslovom Vrhunski znanstveno-istraživački rad i inovacije uz primjenu načela ravnopravnosti poslušati e, izlagače koji su sa nama željeli podijeliti svoja znanja. Njima također zahvaljujem što su došli na ovaj današnji summit. Jučer smo e, na sastanku odbora za prava žena razgovarali o jednom izvještaju o e, politikama ravnopravnosti u području mentalnog e, zdravlja. Govorili smo o razno raznim ciljevima te prioritetima i shvatili smo da je ključno E, uključiti e, rodnu ravnopravnost u sva ova područja. E, jedan od najvećih izazova pred Europskom unijom jest voditi računa o uvrštavanju tog pojma horizontalnosti u sva ova područja. I upravo smo mi koji donosimo politike u ovim institucijama za to odgovorni i zato što naravno E, ne smijemo smetnuti suma da je polovica stanovništva na svijetu da su žene. Hvala vam još jednom svima što ste došli. Ja se nadam da ćemo nakon današnjih izlaganja naših gostiju imati još veći broj argumenata i materijala koji će nam koristiti u našim svakodnevnim poslovima. A sada da ne duljim, e, predajem riječ gospodinu Pintu. On je, on je počasni predsjedatelj ovog e, događaja. Njemu najtoplije također zahvaljujem što je e, danas ovdje i on će zajedno sa mnom voditi e, ovaj summit. Izvolite gospodine Pinto. Poštovana gospođo predsjednice, zahvaljujem na tome što ste mi dali riječ. E, mi danas e, prenosimo putem interneta ovu konferenciju. E, bojim se da ljudi neće moći pratiti konferenciju ukoliko budemo govorili na španjolskom, francuskom i tako dalje. Europski parlament ima kao službene radne jezike sve službene jezike Europske unije i upravo zbog toga imamo na raspolaganju i naše prevoditelje, našu prevoditeljsku službu i upravo zbog toga moramo svima nama dati mogućnost da se izražavamo na e, materinjem jeziku. Stoga smatram da gospodin e, Pinto nam se može obratiti na jeziku na kojem želi, na kojem mu je najugodnije prenijeti svoju e, poruku. Mislim da moramo poštovati e, sve jezike koje svakodnevno koristimo. Hvala vam lijepa. E, poštovane dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo i čast što mogu ovdje predstavljati kanadsku vladu. Želio bih iznijeti nekoliko uvodnih napomena prije nego što krenemo na samu konferenciju i raspravu. Želio bih reći nekoliko riječi o ulozi znanosti i tehnologije. Jer što se tiče znanosti i tehnologije, tu se radi o ljudima, o dijalogu, o povezivanju i razmjeni znanja. Međutim, e, znanost nije nešto što je rezervirano za elite u kulama od bjelokosti. E, svi trebaju imati šansu za stjecanje novih znanja, za razmjenu znanja. E, mentorstvo, znanstveno-istraživački rad mora koristiti različite poluge kako bi omogućilo ženama da napreduju, a isto tako raznim skupinama koje nisu dovoljno zastupljene u znanosti znanstveno-istraživačkom radu diljem svijeta. E, kako bi znanost i tehnologija napredovale i kako bismo profitirali svi zajedno, sve više moramo razmišljati o tome kako znanstveno-istraživačko okruženje učiniti takvim da više uzima u obzir sve aspekte društva. Moramo tražiti nova gledišta, nove aspiracije, e, različita mišljenja i tu moramo pristupiti ozbiljno, a to znači da moramo uključiti sve društvene skupine e, koje čine tkivo društva društva. Ne možemo ignorirati skupine koje su do sada bile marginalizirane u našem društvu i akademskoj zajednici. U Kanadi, što se tiče naše starosjedilačke zajednice, e, govorimo o e, viziji koja nam treba omogućiti da kombiniramo različite perspektive kako bismo došli do cjelovitog viđenja svijeta. I upravo se o tome radi. To je ono što tražimo i želimo ostvariti kada nastojimo riješiti probleme koji se se odnose na neravnopravnost među spolovima, posebno što se tiče znanosti i tehnologije, jer upravo to je snažan alat koji nam može pomoći da ostvarimo ravnopravnost. A sada, gospođo predsjedateljice, ponovno prepuštam vama riječ. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu sudjelovati u ovom dijelu konferencije gdje ćemo govoriti o politici koja nam može pomoći da ostvarimo dobrobit društva kroz znanost i tehnologiju. Hvala gracias, Pinto. Hvala vam, gospodine Pinto. Imate potpuno pravo kad kažete... Imate potpuno pravo kad kažete da ne možemo ne računati na polovicu svjetskog stanovništva i moramo iskoristiti taj golem ljudski potencijal ako želimo napredovati u području znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije. I zbog toga ćemo danas e, ujutro i razgovarati o tim temama. Sada e, dajem riječ gospođi Grace Naledi Mandisa. Ona je ministrica znanosti i tehnologije iz e, Južnoafričke republike. Njoj također najljepše zahvaljujem što je prevalila toliki put kako bi danas bila sa nama. Gospođo Naledi, izvolite imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. E, veliko mi je zadovoljstvo i čast što imam prigodu govoriti na ovom vrlo važnom samitu. Zahvaljujem i vama i vašim kolegicama i kolegama na tome što ste me pozvali. E, dopustite da na samom početku podsjetim sve e, prisutne da u Južnoj Africi imamo demokraciju tek 22 e, godine. E, tijekom tog razdoblja mi smo počeli poduzimati mjere u smjeru uklanjanja svih e, razlika i neravnoteža koje proizlaze iz naše povijesti isključivanja i apartheida. E, to je dovelo do ogromnih nejednakosti u našoj zemlji i zato postoji potreba da e, riješimo problem e, rodne neravnopravnosti. I zato smo krenuli sa uvođenjem novog sustava 1994. kada smo krenuli sa procesima demokracije. A to uključuje i aspekt rase, aspekt e, spola i razne druge osnove koje dovode do nejednakosti i isključivanja. Moramo se baviti pitanjem rase, sudjelovanja e, crnih osoba, sudjelovanja žena, sudjelovanja i aktivnog suodlučivanja žena. E, tako da Postoji cijeli niz problema koji dovode do isključenja, koji moraju biti težište naše pozornosti. Tijekom 22 godine demokracije e, ostvarili smo značajan napredak, po mom mišljenju, posebice u području visokoškolskog obrazovanja. Međutim, i nadalje su pred nama veliki izazovi e, koje moramo rješavati. Ako bih trebala rezimirati, mogla bih reći da je jedna značajka naše zemlje, posebno u području visokoškolskog obrazovanja, ona prema kojoj je velika većina znanstvenih i obrazovnih ustanova prihvaća i e, crne osobe i žene koje su visoko zastupljene u obrazovanju u Južnoj Africi. Imamo velika ulaganja u e, mlade ljude i osiguranje pristupa mladih i žena jednakim mogućnostima obrazovanja. Međutim, iako su žene prisutne u visokom obrazovanju i imamo e, većinu žena što se tiče obrazovanja, međutim što se tiče znanstveno istraživačkog rada tu su više prisutni muškarci. E, žene tu e, zaostaju i zaostaju i što se tiče doktorata. 58% e, žena diplomira, određeni postotak tih žena nastavlja E, dalje se obrazovati e, kako bi e, doktorirale, međutim broj žena koje uspiju magistrirati bitno je manji, a isto tako posebno broj žena koje uspiju doktorirati. I upravo zato moramo se time baviti jer to ima značajan učinak na znanost i tehnologiju. Poduzimamo razne mjere kako bismo riješili ove nedostatke. Postoji e, program koji se zove Tutuka, a to znači da moramo e, voditi računa i voditi e, brigu o ženama, pružiti im potporu kako bi mogle doktorirati, kako bi uspješno radile nakon što doktoriraju i ostvarile akademske uspjehe. E, taj program e, pokrenuli smo 2001. On dobiva potporu od države i e, time osiguravamo potporu za žene. Druga mjera odnosi se na uspostavu centara izvrsnosti u kojima znanstvenici i znanstveno-istraživački radnici uspjevaju uspijevaju ostvariti značajne rezultate u sklopu ovih centara izvrsnosti. Do sada ih imamo 16. Međutim, e, na čelu samo jednog od njih je žena. Od ovih 16, e, na čelu njih 15 su muškarci. Osim toga, postoji i treća mjera e, koju smo prekopirali od kolega iz Kanade. Riječ je o južnoafričkoj inicijativi za rodno osvješten znanstveno istraživački rad. Do 2015. imamo 157 katedri, 50% su muškarci, a 50% žene koje e, pišu svoj doktorski rad. Međutim, od 157 katedri na čelu samo pet njih su žene. Bila sam šokirana kada sam vidjela statističke podatke, a kao politički subjekt Donijeli smo odluku da e, ćemo kod svih novih institucija raditi na tome da imenujemo žene. E, kontaktirali su me brojni kolege što se tiče tog pitanja. Na naše veliko iznenađenje što se tiče 40 katedri. Kada smo organizirali natječaj i rekli da ćemo e, dati prednost ženama, e, dobili smo 63 e, molbe žena koje su apsolutno ispunjavale sve zahtjeve. Planirali smo da ćemo imenovati 20 žena, ali na koncu 42 žene su bile imenovane. Mislim da je to vrlo važna pouka koju smo uspjeli izvući. To znači da radikalne intervencije i političke mjere predstavljaju nešto što je apsolutni imperativ ako želimo ostvariti promjene u e, području znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije. E, sada imamo e, promjene u statističkim podacima jer situacija je takva da je svaka treća, svaki treći znanstvenik žena Vidimo da puno toga više treba učiniti kako bismo poticali žene i mlade ljude što se tiče znanstveno-istraživačkog rada. Jer e, ukoliko one ne budu uključene, nećemo uspjeti ostvariti značajne promjene. Moramo osigurati e, jednostavan pristup ženama ovakvim položajima, jer će to promijeniti situaciju i u područjima energetike, zdravstva, e, biologije i ekonomije. Ulažemo veliki trud i surađujemo sa znanstveno-istraživačkim institucijama, sa visokoškolskim ustanovama kako bismo poticali e, žene na njihovom putu i ostvarenju znanstvene karijere kao mladih znanstvenica kako bismo osigurali da dođu na razinu etabliranih znanstvenika, a to će im onda omogućiti da drže određene pozicije u ovim važnim e, ustanovama koje podržavamo. E, nadam se da sam vam ovime e, dala osnovne informacije o situaciji u kojoj se nalazimo. Ostvarili smo određeni napredak što se tiče uloge žena u znanosti i inovacijskom sektoru. Međutim, puno više toga je potrebno napraviti. Zaključno bih spomenula afrički kontinent. Imamo milijardu ljudi i riječ je o regiji koja najbrže raste na svijetu. E, radimo na tome da ostvarimo ekonomske integracije i e, diversificiramo robe i usluge koje izvozimo. Moramo osigurati da rast na našem kontinentu bude uključiv, a da u prednostima rasta uživaju podjednako e, svi ljudi na našem kontinentu. A mi vjerujemo da ćemo to ostvariti ako potičemo otvaranje novih radnih mjesta. I moramo uključiti razne ekonomske sektore u kojima ćemo osigurati pristojna radna mjesta kako bismo osigurali apsorpciju na tržištu rada, a pritom moramo biti odlučni kako bismo osigurali pristup pristojnim radnim mjestima. Moramo poticati razvoj e, industrija e, kao što su i rudarstvo, graditeljstvo, e, mala i srednja poduzeća, E, moramo poticati različite sektore kao što je proizvodnja, financijske usluge, telekomunikacije i poslovne usluge. U svim tim segmentima trebaju nam e, i znanosti i inovacije i stručna radna snaga. Trebaju nam afričke žene i moramo osigurati njihovo optimalno sudjelovanje u našem gospodarstvu i njihov doprinos rastu e, afričke ekonomije znanja. Trebamo osigurati u Africi da rodna nejednakost u području znanosti i inovacija e, bude nešto što ćemo riješiti kao izazov. To je e, velik zadatak za nas političare i za naše vlade. Međutim, smatramo da uključenost žena u znanstveno-istraživačkom radu i inovacijama predstavlja ključni element e, koji može doprinijeti rastu države. Smatramo da ćemo na ovaj način uspjeti promijeniti svijet i izvan Afrike, jer e, trebamo razmišljati o cijelom svijetu, zdravlju, ekonomiju ekonomiji. Socijalno-ekonomska revolucija može se ostvariti kroz znanost, tehnologije i inovacije. Na te ćemo način promijeniti konvencionalno poimanje svakog pojedinog segmenta ljudskog djelovanja. Apsolutno smo odlučni u tome da potičemo e, žene znanstvenice da rade u Africi. Međutim, e, mi e, moramo podržati žene u Južnoj Africi razmišljamo o tome kako izabrati pobjednike. Pobjednike koji će se uspješno nositi sa izazovima, žene koje će osigurati da dođemo na najviše pozicije kroz e, uspjeh e, i rezultate u znanosti, tehnologiji i inovacijama. Dakle, gospođo predsjedateljice, u Južnoj Africi ostvarili smo određeni napredak. E, tu vidimo začetke ranog uspjeha. U nekoliko afričkih zemalja e, radimo na povećanju investicija u znanosti, inovacije i tehnologije. Međutim, puno više toga je potrebno učiniti kako bi žene došle na čelne pozicije u ovim sektorima. A tijekom ovog e, izlaganja i ove rasprave pozvala bih i vas kao zastupnike u Europskom parlamentu da nastojite sklopiti tješnja partnerstva sa ženama političarima na afričkom kontinentu kako bismo zajedno promijenili uvjete pod kojima rade i žive žene ne samo u Africi nego u cijelom svijetu. Hvala vam. Muchas gracias. Hvala vam, gospođo Naledi. Prije otprilike mjesec dana jedno izaslanstvo odbora za prava žena Europskog parlamenta posjetilo je Ruandu kako bismo vidjeli kakve se tamo politike provode u, e, po pitanju jednakosti spolova. Upoznali smo se sa stvarnošću u kojima smo vidjele na koji način su žene protagonisti promjena. Imali smo priliku posjetiti raznorazne inicijative i ja sam posebno zapamtila jednu posjetu centra, e, centru za žene i tamo je jedna mlada žena iz Ruande e, rekla da ja, ja sanjam da u budućnosti budem neovisna žena. Zbog toga je obrazovanje ključno i tu želim reći da se u potpunosti slažem sa ovime što ste rekli, da moramo ženama e, dati sve instrumente koje će im omogućiti da budu dijelom rješenja. Hvala vam i što ste rekli da je još jako puno posla pred svima nama. To je posebice ključno za nas e, političare mi volimo isticati e, inicijative i rad koji e, obavljamo, no isto tako mislim da je jako važno priznati da još uvijek ima jako puno posla. Oni koji ne shvaćaju da je još dugačak put pred nama, neće pokrenuti inicijative i projekte kojima će se ti ciljevi ostvariti. Hvala vam puno na e, vašem govoru i sada dajem riječ sljedećoj e, govornici, gospođi Mariji Makarov. Ona je članica odbora za e, rodni program Nordforsk, koja nam također zasigurno ima e, vrlo važne stvari za reći. Hvala i vama što ste ovdje. Izvolite, imate riječ. May I have my Thank you. Molim vas ako možete pokazati slajdove, gospođo predsjednice, e, dame i gospodo. Prije svega moramo reći o čemu se radi, koja je to nordijska regija, radi se znači o Finskoj, e, znači imate Island, Norveška, Švedska. Znači, tri od ove zemlje su članice Europske unije, ali isto tako imamo i autonomne regije, imamo isto tako Faro otoke, u isto tako Greenland, Znači, e, Grenland, znači koje vidimo ovdje na lijevo, znači zajedno e, nordijske zemlje imaju 26 milijuna stanovnika i mi smo deseta svjetska ekonomija. Isto tako dijelimo zajedničku povijest u okviru ovih pet zemalja. Isto tako e, dijelimo i te vrijednosti i pojam države dobrobiti na e, sjeveru isto tako imamo i sustave koji su osnivani koji su upisani u javni sektor što se tiče i znanosti istraživanja e, nordijske zemlje su e, znači zemlje e, koje imaju najviše ravnopravnosti što se tiče rodnih pitanja u Europskoj uniji, a radi se o novcu, zem, e, znanju, e, zdravlju i tako dalje, indikatorima koji pokazuju znači svu tu e, sve te svu tu rodnu jednakost. Znači ovdje vidite što se, vidite što se tiče Danske imamo ispod 70, a ovdje je ispod u drugim zemljama ispod 60 do 30, a u nekim e, državama članicama je ispod 53. To je paradoks bez obzira što imamo znači tu kvalitetu rodne jednakosti nemamo u znanstvenim istraživanjima i akademskom e, sektoru e, ravnopravnost. No, što se tiče samih profesora, Eh, na sveučilištu eh, postoci su od 15 do 24. Znači žene profesori u eh, nordijskim zemljama, a EU prosjek je 20% otprilike. Konsekvence, znači manjka profesora žena, su u tome da nemamo dovoljno rektora na sveučilištima, isto tako nemamo na čelima Agencija za istraživanje žene, isto tako u različitim organizacijama. Isto tako manjkamo i žene koje pokriču e, fundamentalnu znanost. No imamo cijeli niz vrlo važnih e, e, odluka koje se pokreću vezano uz prioritete što se tiče samog opsega e, samog istraživanja. Isto tako, e, kolektivna inteligencija, za nju je potrebna raznolikost. Ako nemamo tu razlikost, onda kvaliteta e, odluka isto tako nije na najvećem nivou. Nordijske zemlje se pokušavaju hvatiti u koštac sa ovom, ovim problemom rodne nejednakosti u akademskom sektoru. Znači prvo imamo znači jednu analizu kao pristup. U 2013. godini e, znači vijeće za istraživanje u Norveškoj zajedno sa Nordfoskom je objavio jedno, jedano izvješće vezano znači uz e, približavanje nordijske regije e, rodnoj ravnopravnosti. I govori se o tome da je napredak na tom području već nekoliko godina u stagnaciji. Nema razlike u kvaliteti što se tiče znanstvenih istraživanja koje vode žene ili muškarci. No, što su prestižni programi istraživanja manje žena se kandidira i manje imaju uspjeha na tom području a što je not je zapravo organizacija koja želi olakšati znanstvena prekogranična istraživanja u pet nordijskih zemalja. Oni znači e, operiraju unutar vijeća ministara nordijskih zemalja. Imamo, znači jedan drugi pristup. Radi se o znanosti, radi se ovdje o određenom paradoksu što se tiče nordijskih e, zemalja. Ovdje imamo znači o proces e, pokretanja dva centara izvrsnosti, virtualni centri, a ono što se time želi je zapravo e, smanjiti taj paradoks u rodnoj nejednakosti što se tiče istraživanja u nordijskim zemljama. I ono što želimo je imamo znači analizu sustava i znanosti, inovacije, identifikacije različitih e, prepreka i izazova rodne jednakosti na području e, tržišta rada i te na području politika što se tiče rodne jednakosti. Treća aktivnost se tiče zakonodavstva. U Finskoj od 1995. imamo znači rodnu ravnopravnost koja je upisana u zakonodavstvo. A što to znači za znanost i znanstvena istraživanja? Znanstvena istraživanja i vijeća koja donose odluku ku odluke, znači donose odluke što se tiče financiranja programa, mora imati otprilike 40% e, programa koji e, odgovaraju kriterijima rodne ravnopravnosti. Već nekoliko godina je taj postotak 50%, e, a to nije bio slučaj kad je zakonodavstvo ustanovljeno. Zbog toga smo ustanovili cijeli niz proaktivnih mjera, znači poticanje, imali smo također i nadzor preporuke, analizu i tako dalje. Znači što se tiče ovih e, glavnih programa koje e, financira znači e, akademija, znači 50% rada ide ženama, isto tako neovisne karijere. Imamo znači veliki broj kandidata koji su žene, ali kad pogledamo na, na znači prestižnija mjesta što se tiče samih profesorskih zvanja, znači otprilike e, četvrtina e, e, tih osoba je žena. Znači što je prestižni program i to je bilo također viđeno u jednoj analizi, to ima manje žena. Imamo također jedan konsorci koji surađuje zajedno sa različitim institutima i zapravo ovaj e, princip rodne ravnopravnosti je nešto što upisano u e, različita istraživanja, ali zapravo imamo taj paradoks jer samo 24% profesorskih zvanja su u rukama žena. Sada imamo i Četvrto, koje su to sredstva kojim se u nordijskim zemljama bore protiv e, tog paradoksa? Imamo znači glavnu mainstream politiku u koju provodi švedska vlada. Imamo 2015. E, godine E, izjavu švedske vlade koja govori o tome da žene moraju imati e, istu moć u društvu, moraju se također implementirati politike kojim se povećava ravnopravnost žena u društvu, a također to se mora upisati u sve politike, u sve odluke i isto tako dodjeljavanje sredstava. Starodna jednakost mora biti upisano. To mora biti upisano u sve programe. I evo sad dolazim do svog zadnjeg e, slajda. Imamo zajednički globalni izazov, a radi se o malom broju žena na području takozvanih STEM e, znanosti, tehnologije, inženjerstva i e, matematike. Naravno, e, žene e, od početka zapravo u školi manje uzimaju e, te smjerove. A isto tako možemo reći da se radi o tržištu koje u svakom slučaju se povećava. Možemo reći da se veliki broj radnih mjesta u Europi stvara na području znači ICT-a i STEM-a i e, pretpostavlja se da će do 2020. se stvoriti 800 tisuća radnih mjesta na e, tom području. Ako ne budemo imali žene na području stem STEMA, onda jednostavno nećemo imati žene koje će inovirati, koje će biti inovatori. Zbog toga moj zaključak je sljedeći, znači s proaktivnim mjerama možemo u svakom slučaju povećati postotak žena u istraživanjima i znanosti. A ako e, u svakom slučaju ne uspijemo na tom području, onda ćemo jednostavno propustiti tu priliku i da žene bude uključene u inovaciju na području ovih znanosti. Hvala, gospođa, gospođo Makarov, na ovoj prezentaciji. E, vi ste nam ovdje prezentirali cijeli niz podataka. Ovdje pokazuje da postoji jedna stvarnost, a tako da postoji taj zapravo e, stakleni svod koje žene ne mogu preći i da teže ulaze i u akademska zvanja i isto tako u područje znanstvenih istraživanja i što se zapravo penjemo na ljestvici manje e, nailazimo na žene. Naravno, moramo u svakom slučaju ovdje pronaći i ravnopravnost e, žena i muškaraca što se tiče donošenja odluka. Ako žene ne sudjeluju u donošenju odluka, onda će biti e, teško provesti ovu politiku ravnopravnosti između muškaraca i žena. Hvala vam na ovoj prezentaciji. A prije nego što pređemo na raspravu ćemo vidjeti jedan video koji e, radi se o znači videu Carlosa Moederisa koji je povjerenik za znanost i tehnologiju u e, Europskoj komisiji. On nije danas mogao biti s nama i on je poslao nekoliko riječi poruke koje ćemo vidjeti, a nećemo imati prevođenje. We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 research and innovation will be. That's why we have to continue fighting for this cause. I wish you a very productive and fruitful summit. Bueno, pues una vez escuchado <clears throat> el mensaje del señor comisario al que queremos Hvala. Čuli smo sada poruku e europskog povjerenika i zahvaljujemo na ovoj poruci, a sada ćemo preći na raspravu koja bi trebala trajati otprilike 20 minuta. Sada ću dati riječ prvo gospođi Morvaji. Izvolite. E, Hvala vam e, što ste organizirali ovaj događaj i zbilja zahvaljujem na ovim dvijema izvrsnim prezentacijama. Radi se znači dvije izuzetne prezentacije gospođe ravnateljice i gospođe ministrice. Imali su zbilja eh, veliki emocionalni utjecaj na mene. Ja predstavljam Mađarsku, a u Mađarskoj se redovito susrećem s eh, muškarcima i ženama koje eh, vode nesretan život jer nemaju posla ili imaju ili su loše plaćene također obavljaju poslove s kojima nisu zadovoljne, ne osjećaju se sigurno i rade posao koji ne vole. Zbog toga potrebno je mnogo energije kako bismo pronašli zbilja kvalitetan posao, radno mjesto gdje očeku, e, uživamo u tom poslu i za koji smo dobro plaćeni. Gospođo direktorice, vi ste jasno rekli inovacija, znanost i istraživanja su e, područja na kojima moramo e, znači e, riješiti ove prepreke koje onemogućuju ženama da uđu i bave se ovim područjima. Znači E, zbog toga moraju se izabirati prave škole i isto tako imati pravo školovanje. Ja dolazim također iz zemlje koja je prošla veliki, velike političke e, promjene. Imam e, vrlo osjetljivo pitanje za vas, gospođo ministrice. Nakon e, političke promjene, da li je bilo teško za vas e, kad ste rekli da mi žene želimo napredovati na području inovacija, tehnologije i znanosti i ne želimo e, da se naše naši prirodni resursi iskorištavaju od drugih nego da mi to radimo jer Imali smo, e, postojali su drugi ljudi koji su željeli koristiti i našu zemlju, naše prirodne resurse koji su na nas gledali kao tržište na kojem mogu koristiti našu jeftinu radnu snagu za obavljanje poslova. Znači, takozvani e, ulagatelji, investitori su doveli, znači, loš kvalitetni, e, znači, posao loše kvalitete i loše plaćen u Mađarsku. Ali mi smo u svakom e, slučaju željeli poći putem i inovacije i znanosti, željeli smo proizvoditi proizvode koji znači proizlaze od naših znanstvenika, željeli smo ih također i staviti na tržište sami. U odluci da krenete tim putem znanosti i inovacija, da li su žene igrale važnu ulogu? Jer u Mađarskoj, u našoj zemlji, znanost i gospodarstvo su e, zapravo izloženi velikoj korupciji. Zbog toga moramo imati novi pristup kako bismo krenuli tim putem e, pravičnosti, e, znači poštenog razvoja na području znanosti i istraživanja. Željela bih čuti nešto o vašim iskustvima, a što se tiče Eh, gospođe direktorice okrećem se njoj prva imali smo prvu eh, feminističku vladu u svijetu no da li postoje druge zemlje koje su eh, usvojile taj novi pristup što se tiče žena kako možemo postići taj cilj da zbilja konačno imamo dovoljno žena na području znanosti i inovacije, kako možemo postići to da žene obavljaju e, radna mjesta s kojim su zadovoljni, za koje su dobro plaćeni. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Šrautner. Ne znam jesam li pravilno izgovorila vaše ime. Izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. E, I ja e, zahvaljujem e, na ova dva vrlo zanimljiva izlaganja. U oba se radi o tome kako osigurati da imamo veći broj žena u području znanstveno-istraživačkog rada. To je nešto o čemu već dosta dugo govorimo, a moramo ulagati puno više truda jer treba nam više žena u znanosti, u vodećim pozicijama. U skandinavskim zemljama se istražuje e, koji su razlozi e, za to da postoji podzastupljenost žena. E, to govori o tome da problem još nije riješen. Međutim, trebali bismo razmotriti i pitanje rodne osviještenosti u ovom kontekstu. Posebno kada želimo koristiti rezultate istraživanja na području inovacija za nove poslovne modele kako bismo osigurali promjene u društvu. Mislim da tu još nedostaju neke mjere. E, kako e, uključiti rodnu osviještenost u e, sustave inovacija, u područje znanosti. Postoje li tu političke mjere, politička razmišljanja o tome kako ostvariti napredak što se tiče ovog cilja? Hvala vam. Ne znam, želi li se još netko javiti za riječ u ovoj raspravi? Da, ne znam e, sva vaša imena, stoga molim da se predstavite. Hvala vam. Ja evo dolazim iz Italije, iz, e, radim u vijeću za istraživanja. Htjela bih samo dodati nešto o ovome što rekla gospođa Schnauber. Želim reći da Europska komisija i općenito Europska unija je u proteklih 20 godina odradila odličan posao u smislu poticanja i davanja primjera zemljama članicama Europske unije. No kao što je rekla, to jest kao što je rekao profesor treba krenuti sa institucionalne razine. razini. To ne trebaju činiti žene, već sve to mora krenuti iz institucija. Dakle, kako onda e, što učiniti kako bi institucije učinkovito obavljale te zadatke, kako bi učinkovito promovirale planove o rodnoj jednakosti, na primjer. Problem je sigurno i društveni i kulturni a problemi takvih priroda su oni za koje je potrebno najdulje vremena da se riješe. Stoga se pitam, mm, upotrijebit ću jedan nepopularan glagol, ali kako možemo prisiliti institucije da stvarno pokrenu recimo plan za ravnopravnost spolova i da se promiču takve mjere i aktivnosti? Hvala vam. Hvala vam. Da, gospođa na mjestu pod brojem 24. Hvala vam, ja ću govoriti španjolski i najljepše zahvaljujem svim e, prevoditeljima i prevoditeljicama. Ja sam gospođa Kakonesa, dolazim e, sa Slobodnog sveučilišta iz Katalonije e, i bavim se upravo istraživanjima roda. U mojim istraživanjima i u drugim istraživanjima koje smo mm, vidjeli u recimo um, ostalim projektima mm, na razini Europske unije, Garcia i Festa na primjer, koji su predstavljeni jučer. Dakle, jedan od rezultanta jest da stvarno nedostaje žena u znanosti. Sve to sve više orijentirano prema um, produktivnosti, a to znači da se od nas stalno sve više traži, da na raspolaganju imamo sve manje sredstava i sve se više e, zapravo hrani kultura rada, uh, prekovremenog rada, rada preko vikenda i tako dalje. E, mislim da bismo trebali nešto učiniti kako bismo zaustavili promicanje ovakvog suludog e, gospodarstva i gospodarskog razvoja. Stoga smatram da se moramo usredotočiti na taj problem zato što ako to ne učinimo bojim se da jednakost spolova e, s ovakvom vrstom ekonomije nećemo nikada uspjeti. Recimo kriza u Španjolskoj je paralizirala otvaranje radnih mjesta u znanosti i u istraživanju. Još jedna stvar koju želim reći. I znanstvene i znanost, dakle, svi oblici znanosti imaju na raspolaganju sve manje sredstava. A trebalo bi biti suprotno zato što e, znanost vrlo često može riješiti brojne društvene probleme. Naravno, tehnološki razvoj je bitan, ali treba eh, prostora dati i znanosti. Gracias. Estoy completamente de acuerdo con esta última... Hvala vam, eh, potpuno se slažem sa ovom vašom, eh, vašim zadnjim govorom i gospođa ministrica je također govorila o ne samo o nedostatku radnih mjesta općenito, već i o E, nesigurnosti radnih mjesta u području e, uzdanosti. I prema posljednjim izvještajima koje smo mi pripremali u zadnje vrijeme, vidjelo se da politika kojom se nastojalo odgovoriti na krizu u Europskoj uniji, politika mjera štednje i e, rezova, je stvorilo velike probleme u određenim sektorima. Ti su sektori napravili korake unatrag, a kad govorimo o najranjivijim sektorima, mm, to su zapravo oni koji su i najviše osjetili te politike štednje. Stoga da, treba um, mijenjati strukture, treba provoditi politiku koja će voditi računa o ulaganjima i o rastu, naravno, ali pritom ne smijemo smetnuti suma E, boriti se protiv nesigurnosti na našem tržištu rada koje, koja stvara e, nepravedne i goleme razlike u našem društvu. A sada ću dati riječ našim gošćama. E, upućena su im neka pitanja, možda će željeti odgovoriti. Thank Hvala vam. Evo nekoliko odgovora na pitanja koja ste mi postavili. Naravno, obitelj je od ključne važnosti. E, čitala sam biografije velikih e, matematičara, genija i zajednička nit je da su uvijek imali oca koji ih je podržavao. I to u razdoblju kada visoko obrazovanje nije bilo dostupno e, ženama. Stoga, da, naravno, obrazovanje je bitno, ali najbitnija infrastruktura za žene je kvalitetna zdravstvena, pardon, e, skrb za djecu koja će biti dostupna svima. To su e, teme za naše političare. Kvote su e, vrlo teške mjere, ali to je vrlo dobro funkcioniralo u Finskoj. Finska je još davno usvojila kvote za privatne kompanije da 40% žena u upravnim odborima moraju biti, da 40% članova moraju biti žene. Netko je spomenuo prekovremeni rad. Da, to je strukturni problem i to treba riješiti. Dakle, bilo da je riječ o obitelji ili e, akademiji, vodstvo institucija mora omogućiti ženama da kombiniraju profesionalni i obiteljski život. A sada da se osvrnem na niski postotak e, žena koje vode centre izvrsnosti u nordijskim zemljama. Ako žene imaju iste rezultate, kad je reč o istraživanju, kao i muškarci, što objašnjava te niske brojke. Očito da moramo revidirati kriterije. Da li recimo neka druga postignuća se mogu također uzeti u obzir prilikom evaluacije, recimo podučavanje. Zatim stav je također važan. Ako nemamo pravi stav, onda nemamo ni volje i onda se neće ništa niti dogoditi. Ono što je u Finskoj u mojoj zemlji e, oblikovalo stav vijeća za istraživanje, dakle to je e, glavni donor, to su bile prakse koje su pokrenute kako su, kad su žene ušle u, te, u ta vijeća. Na primjer, svaki prijedlog mora sadržavati plan za rodnu ravnopravnost. Sve mora biti otvoreno, sadašnja situacija mora biti dobro objašnjena i mora postojati višegodišnji plan. Zatim se prati i provedba tog plana i ocjenjuje se. Tako da ti planovi su doista ukorijenjeni u e, sustav. A to je učinjeno kroz zakonodavstvo. Stoka stav, to je nešto što recimo e, tu svi možemo nešto dati. Hvala vam. Evo ja imam samo jedno pitanje koje je bilo meni upućeno a to se odnosi na inovaciju i na sposobnost razvoja inovativnog gospodarstva u kojima imamo dakle u kojima možemo e, dodati vrijednost sirovinama i robi koje imamo u našoj zemlji. To je recimo bio jedan od, jedno, jedno od obilježja Afrike. Mi smo recimo e, bogati u sirovinama e, i recimo u trenutku, mi smo recimo bili bogati srebrom ili zlatom, e, u trenutku kada nema više velike potražnje za naftom, <clears throat> veliki broj zemalja u središnjoj i u zapadnoj Africi i tekako ozbiljno osjeća te promjene. Stoga moramo osmisliti kako biti inovativni i kako riješiti e, probleme socijalnog razvoja, ali i kako stvoriti nove proizvode i nove usluge. U našoj zemlji imamo jako puno platine. Ona je recimo korisna u proizvodnji novih zelenih tehnologija i to posebice e, hidrogenskih čelija, to je gorio vodi goriva vodikove čelije. I ta platina se može koristiti kao katalizator. Tako da smo s našim znanstvenicima i znanstvenim institucijama počeli e, analizirati gdje postoji potencijal za e, ponovno poticanje industrializacije i industrijskog razvoja te proizvodnje u Južnoj Africi. No naravno Pritom vodimo računa da smo dio globalne zajednice, da moramo trgovati sa ostatkom svijeta. Voljeli bismo više izvoziti, ali isto tako moramo i uvoziti zato što ovaj svijet e, je otvoren, više nema zatvorenih granica i naravno zavaravali bismo se da razmišljamo da možemo opstati sami. Ja bih voljela vidjeti u Africi, na cijelom kontinentu, veće partnerstvo, e, veće korištenje znanosti za poticanje gospodarskih aktivnosti. No isto tako e, moramo shvatiti da moramo surađivati s ostatkom svijeta. E, izazov je težak, no mi smo nekada koristili vrlo poznatu rečenicu. Dakle, kada napravite određeni napredak, morate se kratko i povući u jednom trenutku i reći dobro, borba se nastavlja. Dakle, napraviti korake naprijed, ali onda se tu i tamo vratiti, morat ćete se vratiti korak natrag. Moramo e, osigurati politiku koja će e, biti učinkovita i na tome bi više trebali raditi naši parlamentarci. E, parlamentarce biraju građani da ih zastupaju da provode učinkoviti nadzor. I jednom kada mm, donosimo politike, mi kada e, donesemo neku politiku moramo osigurati da ona funkcionira za ljude i da ostvaruje ciljeve zbog kojeg smo je i donijeli. Mislim da mislim da su mnogi od nas postali vrlo dobri u razvoju E, politika, ali nismo jednako dobri u nadzoru i u kontroli provedbe. Stoga moramo se pobrinuti da pratimo da li se provode politike koje razvijamo, da vidimo, da analiziramo koji učinak imaju na društvo i da vidimo na koji način utječu na e, živote pogotovo žena. Recimo sve više žena u, e, u parlamentima i naše prisustvo u parlamentima mora donijeti razliku i drugim ženama. Hvala vam. A za zaključak ću riječ dati gospodinu Pintu. Hvala vam lijepa, dame i gospodo. E, mislim da se svi slažemo da smo e, doznali jako puno informacija što se tiče ovog područja i u prvom planu je nekoliko tema koje su na mene ostavile dojam a između ostalog argumentacija govornice lijeva od mene o potrebi da se uvedu e, temeljite promjene. E, pitanje uvođenja planova je bitno što se tiče e, donošenja promjena u planove rada raznih institucija. Tu mogu spomenuti primjer znanstveno-istraživačkih vijeća iz Kanade E, moramo osigurati da postoji aspekt rodne osviještenosti i primjena načela ravnopravnosti u planovima. Međutim, e, to nije dovoljno. Moraju postojati i određene posljedice ukoliko se planovi ne poštuju. A gospođa ministrica e, je s pravom govorila i o prenošenju politike u provedbene planove i to je nešto što moramo imati na umu. Nedvojbeno je da temeljite drastične intervencije, e, počev od političkih intervencija, predstavljaju jedan od najkorisnijih instrumenata. U Kanadi 15 e, e, ministarskih mjesta u vladi drže žene od 31. To je po prvi puta u povijesti Kanade. Prije nekih tri tjedna ministrica znanosti Kristi Duncan je objavila da će se objaviti politike koje definiraju e, kriterije za imenovanje u e, centre izvrsnosti koji moraju posjedovati planove koji uključuju e, primjenu načela ravnopravnosti. To su iznimno važna pitanja. Između ostalog, važno je pitanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Društvo je postalo opsjednuto e, pitanjem produktivnosti i to je iznimno važna tema o kojoj moramo voditi računa. Moramo razmotriti i mogućnosti alternativnih e, karijera. Što se tiče provedbe ovih planova, naravno e, moramo poučavati kolege u primjeni primjera najbolje prakse. Moramo ih e, informirati o pitanjima rodne osvještenosti. Naravno da mogu postojati raznolike karijere i ne moramo nužno u prvi plan staviti produktivnost. A e, zajednički moramo biti svjesni toga, pritom suradnja mora biti jedan od glavnih instrumenata na našem putu prema naprijed. E, na koncu zahvaljujem na tome što ste mi dali priliku da zaključim ovu raspravu. E, zahvaljujem e, isto tako svima na sudjelovanju u raspravi. Gracias. Hvala vam svima na sudjelovanju. A sada evo jedna minuta stanke samo da e, nam se promijene govornici za panelom.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 panelom. Nemamo puno vremena, a imamo odlične govornike koje ćemo čuti. Naslov panela je borba protiv rodnih nejednakosti u području zdravstva. Drago mi je da je ovdje sa mnom gospođa Damonse. Ona će sa mnom supredsjedati i još e, dvije govornice koje ću začas predstaviti. Molim vas da sjednete na svoja mjesta kako bismo mogli započeti sa radom. E, razgovarati, molim vas, možete i vani. Dame i gospodo, molim vas. Molim vas da ako e, želite voditi privatne razgovore da napustite vječnicu zato što moramo započeti sa drugim panelom. Još jednom dobar dan svima, dobro nam došli. Kada se govori o rodnoj neravnopravnosti, uglavnom se razmišlja o um, razlici u plaćama, o psihološkom i fizičkom nasilju, nasilju. No ne spominje se često zdravlje, a u ovom panelu ćemo govoriti o rodnoj nejednakosti u području zdravstva. Ja sam zadužena za pripremu izvještaja u Europskom parlamentu na tu temu. E, zdravlje je mnogo više od bolesti prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, to je stanje potpunog psihološkog i fizičkog e, blagostanja. I tu naglašavam psihičkog. To ne znači samo da niste bolesni. Zbog toga nejednakost između muškaraca i žena je i pitanje zdravlja. Zbog bioloških razlika e, muškarci i žene imaju različite zdravstvene probleme. Muškarci, na primjer, ne mogu e, bolovati od endometrioze. No, te fizičke razlike zapravo ne znače ništa. Ono što se moramo zapitati jest da li se posvećuje dovoljno pažnje endometriozi i postoje li posebni programi koji su namijenjeni ženama, postoje li liječenja koja su namijenjena za ženama. Ako budemo odgovorili, ako pokušamo odgovoriti na ta pitanja, odgovor je sljedeći. Postoje više lijekova za liječenje impotencije kod muškaraca nego za liječenje endometrioze sve to stvara i goleme rizike za žene. Riječ je o, problemu, o problemu koji je posebice ozbiljan u zemljama u razvoju gdje zdravstveni sustavi nisu dovoljno razvijeni. A žene su naravno posebno ranjive, a posebice djevojčice. Kao članica odbora za razvoj iz prve ruke sam posvjedočila kako e, milijuni žena diljem svijeta E, nemaju odgovarajuću zdravstvenu skrb, posebno kad je riječ o spolnom i reproduktivnom zdravlju. I činjenica je da se s tim problemima puno više suočavaju žene nego muškarci. E, istraživanje u području zdravstva i dalje ne vodi dovoljno računa o, razlikama između muškaraca i žena. Iako su žene više od, od polovice stanovništva, istraživanja se i dalje E, temelje na pretpostavci da su muškarci i žene fizički jednaki u svim aspektima osim e, reproduktivnog, reproduktivnih organa. Koliko žena vodi multinacionalne tvrtke? Koliko ih sjedi u upravnim odborima? Naravno da ta podzastupljenost utječe e, na ono što se istražuje, ali to je stvarno licemjerno. No, tamo gdje se još manje posvećuje pažnje jest područje metalnog zdravlja. Depresija ili tjeskoba su poremećaj kojima se uopće ne pridaje pažnje. A čak se tri puta više pojavljuju ove, ove poremećaj kod žena nego kod muškarca. To se pripisuje i hormonalnim promjenama, no ne samo tome. Zatim gospodarska situacija između e, muškaraca i žena također utječe na to. Žena koja sama gospodari svojim e, životom će naravno biti puno boljeg mentalnog zdravlja. To vam se možda čini očito, ali vrlo često se to zaboravlja. Europska unija e, je svojim ugovorima se obvezala zaštititi zdravlje ljudi te surađivati sa trećim zemljama kako bi se E, uklonile opasnosti i rizici za fizički i mentalni e, razvoj ljudi. Prilikom definiranja javnih, e, javnozdravstvenih politika to je i pravno i pravna i socijalna obveza svih političara i to u Europi, ali i na nacionalnoj razini. Nažalost, u ovom trenutku taj problem ne rješavamo na odgovarajući način. I to je u našim rukama i zbog toga je dobra vijest da smo danas svi ovdje. A kako bismo razgovarali o tome, imamo odličan panel stručnjaka. No, dopustite mi da prije toga kažem nekoliko riječi o gospođi Beverly Davonse koja će predsjedati ovim panelom. I želim joj također zahvaliti. Beverly je izvršna direktorica E, Nacionalne zaklade za znanost Južne Afrike. To je najinovativnija agencija za istraživanje u Južnoj Africi. Ona je već deset godina na ovom položaju. Isto tako je članica Međunarodnog foruma žena iz Afrike, e, Akademije za znanost, te sveučilišta u Pritoriji. Želim vam dobrodošlicu. A sada bih dala riječ Beverly da vam se ona obrati kao supredsjedateljica prije nego što predstavim naše e, druge panelistice. Izvoli Beverly. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice na tome što ste nas pozvali na ovu raspravu. Poštovane dame i gospodo, dobrodošli na ovaj samit o rodnoj osvještenosti i na sudjelovanje u ovoj važnoj raspravi. E, kao što je već spomenuto, u zadnjih 20 godina došlo je do tranzicije u Južnoj Africi prema demokraciji i ostvarili smo značajan napredak e, što se tiče eliminiranja e, diskriminacije i neravnopravnosti u svim aspektima života. Međutim, i što se tiče zdravlja, dobrobiti većine naših stanovnika, još uvijek postoji veliki negativni utjecaj e, bolesti, prenosivih e, bolesti i zato dalje moramo provoditi mjere kako bismo osigurali zdravlje i zdrav rast naših stanovnika. E, zdravstvo i zdravlje je nešto što moramo uzimati u obzir u širem kontekstu, a ne samo u kontekstu zdravlja i bolesti iako svi smo toga svjesni da su ovi odnosi iznimno složeni. E, krajnje siromaštvo e, zna utjecati na e, velik postotak stanovništva i u takvoj situaciji na zdravlje utječu osnovni preduvjeti. Postoji li čista, pitka, kvalitetna voda, dobri uvjeti stanovanja, komunalne usluge, kanalizacija, obrazovanje, a sve to povezano je isto tako i sa postojanjem radnih mjesta, a to je onda povezano i sa samim trajanjem životnog vijeka. Tu postoji međusobna povezanost socijalnih pitanja e, koja su tjesno povezana sa samim tkivom društva, a po mom mišljenju e, jedno od e, velikih opterećenja predstavljaju i razlike E, koje postoje što se tiče prisutnosti epidemije e, HIV-a i AIDS-a. U Africi e, imamo 17% globalnog stanovništva koje je pogođeno infekcijom HIV-a. A tu velike posljedice trpe djevojke, odnosno žene i stoga moramo biti svjesni i dobi i spola kada vidimo određena kretanja u pogledu određenih bolesti. E, djevojke i mlade žene prolaze kroz e, zahtjevno razdoblje adolescencije i one su osjetljive na različite načine u tom posebnom razdoblju od 16. E, do 25. E, što se tiče e, spola i bolesti i dobi, moramo ta pitanja uzeti u obzir. 42% žena koje umiru od bolesti, umiru od aids mi smo uspjeli smanjiti e, stopu prenošenja na novorođenu djecu na manje od 2%, tako da je ostvaren velik napredak. Međutim, ovo jeste jedno od područja u kojima nadalje moramo raditi na rješavanju e, problema koji su povezani e, sa situacijom u kojoj se nalaze žene a to je bitno ne samo zbog njih nego i zbog e, općeg e, zdravstva e, cijele populacije. Hvala. Hvala vam gospođo Damonse. Sada ću dati riječ našim gošćama. S nama je gospođa Robin Norton, ona je sudirektorica George Institute za globalno zdravlje. Glavni cilj tog instituta je unaprijediti E, zdravstvenu skrb. Ona se bavi e, najranjivijim skupinama. Od 2011. do 2014. taj je institut bio među najboljih deset svjetskih e, instituta. dobro nam došla gospođa, gospođo Norton. I zatim želim predstaviti gospođu nikol Fotruba. Ona dolazi iz inicijative Fundamental SDG iz Londona. I koordinira rad te inicijative od 2014. Cilj inicijative jest e, promicati mentalno zdravlje i to kroz ciljeve održivog razvoja. Dobro nam došli. I sada dajem riječ gospođi Norton. Imate, kao što znate, 15 minuta na raspolaganju. Izvolite. That's it? Right. Let me start again. E, krenut ću ponovno s uključenim mikrofonom. Dobro jutro svima. E, kao prvo zahvaljujem organizatorima ovog samita na tome što ste me pozvali da govorim pred vama. To mi je velika čast. Molim da prikažete sljedeći slajd. Ja imam dvije glavne poruke koje bih e, željela iznijeti pred današnjom publikom. Kao prvo, Vodeći uzroci e, smrti i invaliditeta žena na globalnoj razini su neprenosive bolesti. Drugo, ako želimo riješiti problem neprenosivih bolesti, moramo provoditi analizu zdravstvenih podataka uzimajući u obzir rodni aspekt kako bismo uspješno prevenirali neprenosive bolesti. Prije nego što prijeđem na e, osnovnu temu prezentacije, željela bih zahvaliti su autorima izvještaja Šelena Pija, e, koja je objavila studiju u parlamentu Ujedinjene kraljevine ove godine. Osim toga, zahvaljujem Josani Peters koja je E, ovdje prisutna i e, govorit će e, sutra. Ali prijeći ću na temu moje prezentacije. Prvo želim reći nekoliko riječi o glavnim uzrocima smrtnosti žena. Osim toga govorila bih o tome koji su osnovni uzroci smrti žena ne uzimajući u obzir uzroke e, smrti muškaraca, e, jednim dijelom zato što je došlo do značajnih promjena u zadnjih 20 godina, a to dolazi do izražaja u promjenama e, šest specifičnih područja koja se odnose na smrtnost žena. Važno je da postoje razna e, sredstva koja se koriste s ciljem e, smanjenja smrtnosti žena tijekom proteklih 20 e, godina. Tu postoje milenijski ciljevi, globalna strategija za zdravlje žena i djece i naglasak je bio na smanjenju smrtnosti žena, smrtnosti majki i e, rješavanju problema koji dovode do smrtnosti. I upravo zato 45% e, mjera e, se provodi u tom cilj, smjeru. Iako nismo ostvarili milenijske ciljeve, došlo je do dramatičnih promjena. Kao rezultat toga, ono što danas vidimo u pogledu osnovnih uzroka smrtnosti žena na razini svijeta, e, možemo reći da se tu uglavnom radi o neprenosivim bolestima. Sedam od deset e, glavnih uzroka otpada na neprenosive e, bolesti. Na prvom mjestu su tu moždani udar i bolesti srca. Isto tako Respiratorne bolesti su nešto što otpada na 3 od 10 e, uzroka smrtnosti. Važno je reći da se ulažu velika sredstva kako bi se poboljšale mjere borbe protiv e, raka e, dojke i raka pluća, tako da je došlo do određenih poboljšanja. E, vidimo da sve više žena e, živi sve duže. E, tako da je sada Alzheimerova bolest na petom mjestu što se tiče uzroka smrtnosti. Posebno bih ovdje stavila naglasak na Ujedinjenu kraljevinu kao primjer, iako ovdje moram biti pažljiva eh, i oprezna s obzirom što ću reći. Eh, Ujedina kraljevina kao jedna od europskih zemalja i zemalja Europske unije je zemlja u kojoj neprenosive bolesti eh, su bolesti kod kojih dolazi do 9 od 10 uzroka smrti. Rak E, dojke, rak pluća e, je prisutan u četiri od deset e, situacija. Respiratorne bolesti su bolesti kod kojih imamo tri od deset bolesti, a Alzheimerova je treći uzrok smrtnosti po redu u Ujedinjenoj kraljevini. Prešla bih sada na sljedeći slajd e, i rekla nekoliko riječi o tome što to globalno znači kada govorimo o neprenosivim bolestima. Čak i u zemljama niskog i srednjeg dohodka ova vrsta bolesti e, su bolesti na koje otpada pet od deset vodećih uzroka smrti. E, ponovno je glavni naglasak na moždanom udaru i bolestima srca. Međutim, još uvijek E, na infektivne bolesti otpada 5 od 10 uzroka smrti. Osim toga, e, kod respiratornih bolesti imamo 3 od 10 uzroka smrti. Ovdje bih posebno e, istaknula primjer Indije o kojoj govore kao o zemlji srednje razine dohotka, iako tu postoje ogromne razlike. U zemlji kao što je Indija, Neprenosive bolesti su uzrok 7 od 10 e, smrti. E, ponovno na prvom mjestu e, su bolesti srca i moždani udar. Kardiovaksualne vaskularne bolesti su bolesti koje su uzrok 4 od 10 smrtnih slučajeva, a isto tako i respiratorne bolesti. Dakle, neprenosive bolesti trebaju biti u prvom planu što se tiče mjera koje poduzimamo, ukoliko želimo poboljšati e, zdravlje žena. Očekivali bismo da države, institucije i zdravstvene ustanove i same žene e, jesu svjesne značaja neprenosivih e, bolesti i da na njima treba biti težište što se tiče zdravstvene skrbi. E, što se tiče ciljeva održivog razvoja, naglasak jeste na značaju neprenosivih bolesti i zapravo do 2030. želimo ostvariti smanjenje od 25% što se tiče prisutnosti neprenosivih bolesti na globalnoj razini. Osim toga, e, s obzirom na globalnu strategiju za zdravlje žena i djece, E, očekivali bismo da je naglasak na neprenosivim bolestima. Ne očekujem e, da sada čitate nešto na ovom slajdu što je navedeno na lijevoj strani. Međutim, e, kada govorimo o globalnoj strategiji za zdravlje žena, djece i adolescenata, jedan od glavnih naglasaka je smanjenje prisutnosti neprenosivih bolesti i e, poboljšanju mentalnog zdravlja žena. Međutim, postoje i razna druga područja na kojima je težište i tu je naglasak na e, spolnom i reproduktivnom zdravlju žena. Naravno da je to područje iznimno važno, međutim, e, mora postojati ravnoteža u pogledu pitanja koji su glavni uzroci bolesti i smrtnosti žena. U Ujedinjenoj kraljevini žene ne znaju e, koliko su važne neprenosive bolesti što se tiče njihovog utjecaja na zdravlje žena. E, provedena je jedna anketa među ženama gdje smo postavili pitanje u kojoj mjeri kardiovaskularne bolesti utječu na zdravlje žena. 70% žena i muškaraca ne razumije njihov utjecaj. Žene same ne razumiju koliko je to važno za njihovo zdravlje. Isto tako znamo da se ne radi samo o bogatom sloju u jedinjenoj kraljevini i da se ne radi samo o e, zemljama visoke razine dohotka gdje postoji utjecaj neprenosivih e, bolesti. E, postoje dokazi o utjecaju i u siromašnim slojevima. To je važno pitanje ne samo za bogate zemlje, nego i za siromašne zemlje i zemlje niske razine dohotka. Osim toga znamo da su skupine koje su najviše izložene e, riziku one skupine koje posjeduju najmanje znanja o kardiovaskularnim bolestima i e, riječ je o onima koji ne posjeduju informacije o rizicima koji su izloženi. I zato je pred nama veliki zadatak i izazov govoriti o značaju utjecaja neprenosivih bolesti na žene. Moramo razmotriti preventivne strategije i strategije liječenja. Pristup koji ćemo ovdje koristiti ako želimo uvesti promjene i ostvariti napredak je e, pristup koji je rodno osviješten u pogledu analize zdravstvenih podataka. Ima jako puno anketa i studija koje uključuju samo muškarce. Moramo eh, imati podatke koji su relevantni i za muškarce i za žene eh, kako bismo izbjegli štetne eh, posljedice za žene i mjere koje se odnose na njih. Što mislimo zapravo pod rodno osvještenim pristupom? Tu se ponajprije radi o tome da se koristi spol i e, rodno dizagregirani podaci. Na taj ćemo način e, utvrditi koje su biološke razlike između e, žena i muškaraca. Rodno dizagregirani podaci omogućuju nam da utvrdimo razlike između muškaraca i žene koje su povezane sa utjecajem sociokulturnih i ekonomskih čimbenika. E, temeljem aktivnosti u ovom području e, Svjesni smo toga koliko je važan rodno osvješteni pristup, a tu je velik naglasak na bolestima srca. E, tu smo već ustanovili da postoje razlike. Veća je vjerojatnost da će žena imati srčani udar u starijoj dobi. Osim toga, postoje dodatne razlike. E, žene rijeđe dobivaju farmakološki e, tretman e, ukoliko se ustanove faktori rizika. Postoje razlike što se tiče rizičnih čimbenika. Ako žena je veći utjecaj pušenja i dijabetesa u pogledu bolesti srca i srčanog udara. I još jedan primjer. Vjerojatno ovdje ne možete vidjeti sve pojedinosti, ali svjesni smo toga primjerice da postoje rizici koji su povezani sa pušenjem, dijabetesom i u tom slučaju kod žena je rizik veći nego kod muškaraca. Primjerice, ako žena ima šećernu bolest tipa 2, E, postoji e, za 42% veći e, rizik od bolesti srca nego kod muškaraca sa dijabetesom tipa 2. U većini studije istraživanja naglasak je na bolestima srca, međutim moramo to proširiti i razmotriti i pitanja kao što su bolesti pluća i primjerice demencija. E, ne očekujem da ćete ovdje uspjeti pročitati pojedinosti koje su navedene na ovom slajdu, ali želim reći da primjerice vidimo kada promotrimo žene i muškarce koji boluju od diabetesa, kod žena postoji veći rizik od demencije nego kod muškaraca. U većini istraživanja naglasak je na tome kako utvrditi rodne razlike i rizike. Međutim, moramo se baviti i pitanjem upravljanja rodnim razlikama i pitanjem prevencije i tretmana. E, moramo biti u stanju razmotriti velike skupine podataka što se tiče razine pristupa zdravstvenoj skrbi, je li to na istoj razini kod muškaraca i žene i gdje postoje razlike. I na samom kraju prezentacije željela bih reći e, da smo počeli razmatrati ova pitanja sve više u zemljama visoke razine dohotka u Ujedinjenoj kraljevini, u Europi. Međutim, to su pitanja koja su iznimno važna u zemljama e, srednje i niske razine dohotka. I zato E, moramo analizirati e, podatke koji se prikupljaju u sklopu zdravstvene statistike kako bismo ustanovili postoje li razlike. I na posljedku, nadam se da ste e, dobili moju poruku, jer Naglasak je na tome da je vodeći uzrok smrti u zemljama visokog, srednjeg i niskog dohotka eh, da su to neprenosive bolesti. Zato moramo analizirati statističke podatke ako želimo poboljšati prevenciju i liječenje eh, žena koje boluju od neprenosivih bolesti. Hvala. Hvala vam gospođo Nortonu na ovoj e, odličnoj prezentaciji. Držali ste se vremena, ali ste pritom otkrili vrlo e, važne stvari i podsjetili nas još jednom ne samo da nismo svjesni podataka i informacija, već da ni ne znamo što sve ne znamo. Zbog toga je jako važno da sve ovo o čemu ćemo danas razgovarati, da to prenesemo i van. E, jer moramo biti odgovorni prema stvarima koje se ne rade kako treba. Znamo da su podaci ne samo pogrešni, da nisu zapravo iskoristivi za ono što nam je potrebno, to je pristup zdravlju, već da su ti podaci i diskriminatorni. Ako bismo govorili o pravu na pristup podacima e, za pola svjetskog stanovništva, to je jedan problem, a drugi problem je da su ti podaci pogrešni. I kada radimo sa pogrešnim podacima, naravno da ćemo imati i pogrešne rezultate i putem ćemo još ostaviti e, i zdravlje, a ne samo zdravlje zapravo već i živote brojnih žena. Zbog toga je ova poruka i tekako bitna. Koliko je bitno da pojedinci, to jest žene i nakon toga institucije, e, budu svjesne što ih, e, što im se zapravo, što ih najviše pogađa i da budu svjesnije o svom zdravlju. Kasnije ćemo e, o tome još razgovarati sa ostalim sudionicima a sada ću riječ dati gospođi Votrubi koja također ima mm, riječ na 15 minuta. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Dobar dan svima. Prije svega željela bih e, zahvaliti organizatorima ovog samita o rodno osvještenim pitanjima te želim izraziti zadovoljstvo što sam danas ovdje. Radi se o pitanjima koje su izuzetno važna za mene. A ja ovdje znači predstavljam fundamental care i e, Gabriela će za mene okretati slajdove, a ja sam dosta dinamična kad predstavljam svoje powerpointove. Ja sam si postala, postavila pitanje zašto je mentalno zdravlje toliko relevantno da govorimo znači o tome na ovom samitu posvećeno rodu i mislim da prvi, prva poruka je vezana uz to da zapravo e, e, imamo tu poruku da e, muškarci mnogo manje zapravo traže to mentalno zdravlje i traže manje pomoć što se tiče mentalno zdravlja od žena. Mogu reći da milioni ljudi pate od mentalnih poremećaja i bolesti povezanih sa mentalnim zdravljem. I postavljamo si pitanje zašto je rod relevantan u okviru tog pitanja. Ja ću vam također govoriti o povezanosti ciljeva drživog razvoja i mentalnog e, zdravlja i isto tako ću vam reći nešto o potrebi da osmislimo indikator mentalnog zdravlja u okviru ciljeva održivog e, razvoja. Zašto je mentalno zdravlje relevantno? Pogledajmo sada razloga. Prije svega postoji hitnost i svaka četvrta osoba ima neke mentalne poremećaje u svom životu i e, kao konsekvenca 600 milijuna ljudi imaju problema i e, oboljeli su. I možemo reći da se očekuje do 2020. da će to drugi e, biti druga najvažnija bolest u tom smislu. Isto tako moramo reći da je to relevantno za, zato jer e, mentalna oboljenja uzrokuju smrt. Prije e, mogu reći da radi se o podacima da e, gdje zapravo oboljenja i smrti od mentalnog zdravlja su puno veći u zemljama srednjog i niskog dohotka. Isto tako ima jako veliki jaz E, što se tiče liječenja, posebno u e, zemljama srednjeg i niskog dohodka. U tim zemljama 76 do 85% e, ljudi koji boluju od mentalnih poremećaja nemaju adekvatno E, liječenje. Isto tako radi se o e, kršenju osnovnih i temeljnih ljudskih prava, e, dominira se nad njima, stigmatizira se, isključeni su iz društva, isto tako su izloženi i nasilju i nasilnim praksama. Isto tako mentalno zdravlje je nešto što je sadržano u svim aspektima različitih ciljeva održivog razvoja. Imamo znači siromaštvo, rodna ravnopravnost, javnost, e, e, obrazovanje i tako dalje. Sve to uključuje i mentalno zdravlje. Zašto je to relevantno? To su zapravo e, kako određujemo zapravo kriterije mentalnog zdravlja. možemo reći da je rod nešto što uvjetuju, uvjetuje i mentalno zdravlje i mentalno mentalna oboljenja imamo također i ciljane e, znači e, ciljana liječenja, e, liječenja određenih mentalnih bolesti koje su povezana sa rodom znači možete ovdje identificirati na grafikonu da Ovdje imamo znači veći postotak e, mentalnih poremećaja i mentalnih oboljenja u e, ženama. Možemo reći da je kod žena to dva puta prisutnije nego kod muškaraca. Imamo isto tako da e, situaciju gdje je to puno češće dijagnosticirano kod žena nego muškaraca. Također imamo rizik što se tiče takvih oboljenja u trudnoći žene su e, izložene i tjeskobi, isto tako depresiji. A imamo također i e, sve to je zapravo e, puno vjerojatnije kod žena. A u 15% slučajeva također i imamo samoubojstva. Također imamo i PTSD, takozvani e, posttraumatski e, stresni poremećaj. Imamo znači e, otprilike svaka peta žena koja je bila predmet ili silovanja ili pokušaja silovanja. 16 do 50% žena su izložene nasilju tijekom svog života. Ako pogledamo onda je to svaka druga žena na svijetu. Žene i djeca e, predstavljaju 80% od 50 e, milijuna ljudi koji su u ovom trenutku izbjeglice ili progranici i e, oni su zbilja izloženi puno većem riziku da obole od PTSD-a. Imamo također i jaz što se tiče istraživanja i dokazivanja. E, u King's College u Londonu imali smo jedno istraživanje koje je provedeno vezano uz znači istraživanjama povezanih sa mentalnim zdravljem i možemo reći da takva istraživanja jednostavno ignoriraju, ne uzimaju u obzir e, ovo rodno pitanje. Imamo jednostavno e, manjak e, i valjanosti i učinkovitosti u različitim liječima što se tiče e, osoba koje se liječe od mentalnih oboljenja. Zašto mentalno zdravlje mora biti prioritet politika? Ako pogledamo znači politika vezan nedavno povezanih sa razvojem isto tako ovih ciljeva milenijskih razvojnih ciljeva mentalno e, zdravlje nije bilo uključeno u e, ciljeve e, milenijske ciljeve kad pogledamo nove E, ciljeve razvoja, ciljeve održivog razvoja koje su 2015. godine. Imamo cijeli niz e, osoba koje su zagovarale da se mentalno zdravlje uključi u te ciljeve i imali smo znači situaciju da, će, da to mentalno zdravlje bude ponovo isključeno iz tih e, ciljeva. Jedna osoba koja je bila veliki aktivist i zagovaratelj e, mentalnog e, zdravlja je gospodin profesor Graham u King's College u Londonu i on je rekao da je to neprihvatljivo i zajedno sa drugim osoba on je napisao znači u različitim medicinskim stručnim časopisima članke koji su govorili o tome me da se u ciljevo održivog razvoja mora uključiti i e, ovaj aspekt e, mentalnog zdravlja. U tom smislu je usvojena i ova inicijativa Fundamental SDG, ciljevi održivog razvoja. Imamo znači ovdje e, stalnu skupinu od 35 stručnjaka na području mentalnog zdravlja. Uključili smo 70 različitih udruga koji zagovaraju u okviru Ujedinjenih naroda kako bi se mentalno zdravlje uključilo u ove ciljeve održivog razvoja. Sad ćete pogledati jedan video koji je pripremio eh, fotograf Robin Wright. So, <clears throat> in the years, uh, do U 2014. do 2015. godine mi smo znači, zagovarali ovaj cilj u okviru jedinih naroda, imate cijeli niz e, država e, s kojima smo također razgovarali, jer smo također i razgovore sa posebnim savjetnikom e, za ciljevo održivog razvoja u okviru Ujedinjenih naroda. Bivši glavni tajnik UNA Kofi Annan je e, rekao da e, budući da govorimo o tom okviru ciljeva održivog razvoja moramo izvršiti pritisak da, da u agendi e, nakon 2015. godine se ovaj cilj upiše. 2015. godine imali smo ovaj, znači, pristup u rujnu i imali smo znači to iznenađenje, jako lijepo iznenađenje da je mentalno zdravlje bilo uključeno u ciljeve održivog razvoja. Imali smo također i preambulu u okviru deklaracije o e, ciljevima održivog razvoja. Govorili, imali smo znači ovaj prioritet u okviru e, znači cilja tri. Govorili smo znači o liječenju, prevenciji i isto tako zagovaranju mentalnog zdravlja. Koji su ovdje indikatori? Osmislili smo indikatore kako bismo mogli mjeriti ove ciljeve održivog razvoja i mentalno zdravlje u okviru tih ciljeva održivog razvoja. Mi smo predložili da e, znači sa E, osmislimo indikatore, s jedne strane što se tiče obustava, s druge teških mentalnih e, poremeća. Uključili smo i e, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, isto tako tijela nadležna za ciljevo održivog razvoja u to. I također smo osmislili akcijski plan vezano uz to. Kad e, govorimo znači o ovim e, indikatorima u, za mentalno zdravlje u okviru e, ciljeva održivog razvoja u ožujku 2016. godine imamo 130 indikatora a oključujemo znači ovdje i stopu samoubojstava, ali nemamo uključenje ovog indikatora što se tiče teških mentalnih poremećaja. Trebamo u svakom slučaju uključiti e, teške mentalne poremećaje bolesti u e, indikatore što se tiče ciljeva održivog razvoja. Želim vam e, također sad ponovo pokazati jedan novi video koji je osmislio Alfred u okviru ovog stalnog odbora, stalne grupe. Izvolite. So just to come to my key messages that I would like... sad prelazim na svoje ključne poruke danas vezano uz povezanost e, mentalnog zdravlja i e, rodnog pitanja. Možemo reći da se rodi odlučujući za mentalno zdravlje. Radi se zbilja o pitanju koje mora se rješavati u različitim područjima istraživanja. Ne možemo imati e, održivog razvoja bez mentalnog zdravlja i nema također rodne ravnopravnosti bez mentalnog zdravlja. Hvala vam na vašoj podršci. Muchísimas gracias, señora Botruba. Yo creo... Hvala vam, gospođo Botruba. Mislim da nećemo nikada uspjeti dovoljno zahvaliti naporima i odlučnošću uh, svim onim pojedincima, institucijama, političarima, uh, pacijentima koji rade i davaju sve veću vidljivost mentalnom zdravlju. Mm, to je nešto što nas svakoga od nas može uh, pogoditi i svi bismo se zapravo trebali sudjelovati u tim naporima. A mentalni poremećaji su vrlo često e, funkcioniraju kao recimo glasnoća zvuka na radiju, dakle to vas može više pogoditi ili manje. A sada bih dala riječ kolegama u e, dvorani. Kako bismo iskoristili ovo vrijeme koje imamo na raspolaganju. Najprije ću dati riječ gospođi Bjork. Molim vas da ne budete predugi u vašem govoru. Hvala, izvolite. Hvala vam puno. Gospođo predsjednice, zahvaljujem također i članovima ovog panela. Mi radimo jako puno na e, tim pitanjima zdravlja žena Zdravlje žena je povezano s podjelom vlasti i ovlasti. Radi se o pitanju života, kvalitete života i mi u Europskom parlamentu moramo pomoći i baviti se tim pitanjima u okviru našeg rada. Željela bih vam postaviti pitanje vezano uz jednu temu koja mu se čini dosta ozbiljna. U istinu, imamo dojam da u Europi živimo u sve nejednakijem svijetu i da sve su zapravo e, slabije kvalitete e, službe javnog zdravlja. Imamo također i određene politike koje se e, osmišljavaju te se u tom smislu ljude, ljudi okreću privatnim osiguravateljima kao u mojoj zemlji Švedskoj e, Zdravstveni sektor se sve više privatizira, interesi, privatni interesi su sve više prisutni u tom sektoru. Što mislite o tome? Željela bih e, vam postaviti pitanje vezano uz to, a željela bih također vam postaviti pitanje vezano uz spolno i reproduktivno zdravlje žena. Imamo veliki postotak e, smrtnosti što se tiče tajnih pobačaja. E, imamo tajne pobačaje i žene nakon takvih pobačaja ne umiru ali imaju izložene su infekcijama zbog e, toga što im se ne daje pravo na siguran pombačaj. Za mene je to pitanje ravnopravnosti između muškaraca i žene. Moramo se boriti za to pravo na pomačaj. A kad govorimo o mentalnom zdravlju, izuzetno je važno da tome govorimo više i zahvaljujem vam na poslu koje obavljate na tom području. Isto tako se postavlja pitanje e, ravnopravnosti u E, liječenju. Svi, sve žene moraju imati pristup i liječenju i zdravstvu. A imamo, na primjer, u Europi iz etničkih manjina, posebno romske manjine, koji nemaju pristup zdravstvenim službama, zdravstvenom liječenju. Imamo žene izbjeglice, mlade žene koje žive u siromaštvu i koje zapravo nemaju pristup e, ispravnom liječenju. Postavljam pitanje na koji način bismo mogli riješiti taj problem. Hvala gospođo Bjork. A sada bih dala riječ gospođi Estaras. Ona je baš kao i gospođa Bjork, izvjestiteljica u Sjeni za izvješće o kojem sam vam malo čas govorila. O razlikama i e, između muškaraca i žena u e, mentalnom zdravlju. Dakle, gospođa Estaras. A nakon toga riječ ima gospođa Registra Bruzek. Gospođo Estaras, izvolite, molim vas, budite kratki. Mm, hvala, najprije čestitam Beatrice Beseri, ona je autorica tog izvještaja. Riječ je o vrlo važnom izvještaju koji se bavi rodnim nejednakostima u području zdravstva. Kada govorimo o zdravlju i rodu, događaju se razno razne stvari. Jedna od takvih situacija je e, da se pretpostavlja da je zdravlje muškaraca i žena jednako, što nije istina. Iako je istina da muškarci i žene pate od brojnih sličnih zdravstvenih problema, postoje i brojni zdravstveni problemi koji se razlikuju od muškaraca do žena. 15% e, e, odraslog stanovništva mm, ima određene simptome e, depresije, a depresija je tri puta učestalija kod žena nego kod muškaraca. S druge strane, što se tiče zapošljavanja, to naravno također ima bitan učinak zato što žene uglavnom imaju niže plaće od muškaraca, e, češće rade na nepuno radno vrijeme i uglavnom imaju e, dvostruku ulogu kao dakle zaposlenice, radnice i kao e, njegovateljice to se naravno ne vrednuje, a osim toga to im stvara i veće opasnosti po zdravlje. Rad kod kuće vrlo često nije priznat. A to onda utječe na svakodnevnicu žena i na njihovo zdravlje. Zatim postoje i razlike kad je reč o očekivanjem trajanju života. Istina je da žene žive da, dulje, no to ne podrazumijeva bolju kvalitetu života. I u principu zdravlje žena je e, gore nego zdravlje muškaraca Zbog toga moramo proučiti sve te slučajeve i definirati e, zdravstvene strategije koje će dati primjerene odgovore. Zato što i načini života e, su također ovise dakle o rodu. U slučaju invaliditeta, ja se vrlo često bavim temom invaliditeta, e, moramo govoriti o onome što se zove informirani pristanak tako da ako se ne da pristanak, e, ne može se od e, osobe s invaliditetom očekivati ono što ste očekivali iako postoji pravna obveza za to. E, to poneprije mislim na prisilnu sterilizaciju ili pombačaj kod žena sa invaliditetom. a strategija za osobe s invaliditetom nema poseban odlomak za žene sa e, invaliditetom. Zbog toga je vrlo važno pokrenuti, e, to jest uspostaviti zdravstvene službe i programe koji će se baviti posebnim potrebama osoba s invaliditetom te razviti programe prevencije. I na kraju da još jednom zahvalim Beatriz na ovako važnom izvještaju i veselim se zajedničkom radu. Hvala vam. Hvala vam gospođo Estaras. A sada riječ ima gospođa Zagrozek. Yes, thank you much, uh, Hvala. Hvala panelistima i kolegama na ovoj zbilja izvrsnoj sesiji i važnim stvarima koje, i stajalištama koje smo ovdje čuli. Sad imamo široko znanje vezano o rodnim razlikama u e, što se tiče muškaraca i žena. No, naši dokazi i naše znanje nije dobro premješteno, zapravo preneseno u praktičnu medicinu. Moramo u svakom slučaju osmisliti e, smjernice, a ne možemo uvjeriti industriju da rade zajedno s nama, a ne možemo uvjeriti ni e, liječnička društva. Postoji zbog toga ta e, disproporcionalnost i e, nedostatak učinkovitosti. Moramo u svakom slučaju imati koordinirani i sustavni pristup e, što se tiče liječenja i rodne razno, e, znači rodnih razlika, a moramo se također posvetiti i e, obrazovanju. Moramo objasniti koji su biološki temelji tih rodnih razlika što se tiče bolesti. I isto tako moramo uzeti u obzir E, sve različite podatke. Moramo u svakom slučaju razumjeti te razlike, razumjeti razlike u hormonskim, e, e, na primjer, poremećajima i tako dalje, uzeti u obzir različite metabolizme muškaraca i žena. I isto tako moramo E, podići osviještenost u javnosti što se tiče tih pitanja. Žene pacijenti moraju znati da e, im liječnici e, moraju davati informacije i liječnici moraju također biti svjesni tog različitog pristupa. Imamo također ovaj ekonomski i socijalni aspekt, razlike između e, muškaraca i žena, bogatih i siromašnih. Kako bismo sve postigli sve ove ciljeve, onda prije svega zagovaram ustanovljavanje e, takozvane discipline e, rodne e, medicine koje će uzeti u obzir ovo pitanje roda i koja bi se uhvatila u koštac sa cijelim tim problemom. Moramo također e, razviti i e, hipoteze, isto tako e, znanstvene pretpostavke koje polaze od kliničnih istraživanja, a također uključiti i ponašanje naših pacijenata i socijalne i ekonomske aspekte. Zbog toga moramo imati posebno obrazovanje naših mladi, imamo također i stvaranje karijernih mogućnosti za naše mlade. Moramo to razviti kao akademsku disciplinu, jer ako to ne napravimo, onda nećemo imati dovoljno mladih znanstvenika koji će se pozabaviti i, i zainteresirati za ta pitanja. Neće se baviti takvim pitanjima na visokoj razini. Ako to ne napravimo, onda nećemo biti učinkoviti učinkoviti u pokazivanju koje su te sve doprinosi društvu koje možemo napraviti takvim pristupom. Hvala vam na pažnji Muchas gracias por su intervención tan... Hvala vam na vrlo detaljnom izlaganju i što ste zapravo tako dobro objasnili ono što je zapravo očito. Iznenađujuće je da u ovom trenutku moramo i dalje objašnjavati ono što je očito. Ako postoje razlike, treba se njime baviti, a ako postoje sličnosti, onda to treba optimizirati, no u nijednom slučaju ne možemo e, stvarnost jednostavno smatrati očitom i time završiti. Ja bih ove zadnje minute ostavila našim e, izlagateljicama, našim gošćama kako bi one mogle odgovoriti na, vaše, na vaša pitanja i komentare. Još ću dati riječ gospođi Morvaj, zato što se ona ranije javila za riječ, a nažalost ostalima ne mogu više dati e, riječ, zato što nemamo vremena. Hvala vam. Hvala vam puno. Željela bih e, pozdraviti mlade rukometaše iz Mađarske. Oni su nam u posjeti i podsjećaju nas na to koliko vježba i sport e, imaju važnu ulogu u ovom području o kojem danas raspravljamo, posebno što se tiče očuvanja mentalnog zdravlja i e, liječenja e, mentalnih oboljenja. Što se tiče prvog, prve govornice i aspekta koje smo čuli, onda je iznenađujuće da čujemo da su kardiovaskularne bolesti prvi uzrok smrtnosti kod žena. Znači, moja zemlja e, pripada e, takvom e, E, takvom stanju i možemo reći da u mojoj zemlji se žena još uvijek bavi svim stvarima koje su vezane uz kućanstvo, brine se za djecu, za održavanje kućanstva za starije osobe i tako dalje. E, što se tiče znanstvenih e, podataka imamo velike poteškoće što se tiče obavljanja svih tih e, poslova i žene u tom smislu zanemaruju i tjelovježbu i sport. Što možete reći o tome i što možemo napraviti kako bi poboljšali stanje? Hvala. Hvala vam. A sada ću vam dati e, riječ suprotnim redoslijedom. Dakle, najprije će govoriti gospođa Votruba i nakon nje gospođa Norton. Molim vas ako možete u dvije minute odgovoriti na ona pitanja za koja smatrate da su vam bila upućena ili ako, ne, ako nemate pitanja na koja govoriti možete dati svoj zaključak. Za mnoge ovdje bi stvarno Eh, je za mnoge od nas ovdje stvari koje ste podijelile, brojke koje su podijelile su stvarno bile iznenađujuće. Eto, gospođo ovo truba, ako vi želite krenuti, imate dvije minute. Hvala vam puno. Hvala vam na ovim pitanjima Imali smo zbilja cijeli niz relevantnih stvari koje smo čuli, a povezano je s onim što sam u svojoj prezentaciji spomenula. Prije svega, da, prva osoba koja uzela riječ je govorila o politikama vlade što se tiče javnog zdravlja. Da, sve e, žene moraju imati pravo na zdrav, pristup zdravstvu uključujući na mentalno zdravlje. Da, to je političko pitanje. Možemo reći da sva pitanja o kojima smo govorili imaju također i politički utjecaj. Ono što je relevantno je kao što ste rekli da neke stvari do sada nismo poznavali u svakom slučaju postoji cijeli niz podataka što se tiče mentalnog zdravlja. Mi smo bili u kontaktu sa onima koji odlučuju i to su uzeli na znanje. Ali to se jednostavno ignorira. E, bez obzira što je e, samoubojstvo, na primjer, e, vodeći uzrok smrti kod mladih. Zbog toga moramo se pozabaviti tim pitanjima, moramo osmisliti i provesti još dodatna istraživanja. Naravno, treba dodatnih istraživanja, kliničkih ispitivanja, e, dokaza, studija i tako dalje. I na području rješavanja nejednakosti i rješavanja e, pitanja e, razlika između muškaraca i žena. Na primjer, e, što se tiče žena koje su u dobi da mogu rađati djecu, su obično isključeni iz iz kliničkih ispitivanja i zbog toga manjka nam i valjanost i dokazi što se tiče takvih kliničkih ispitivanja. Isto tako, imali smo pitanje pristupa skrbi. Mislim da je to točka koja mora u svakom slučaju uzeti u obzir da mentalno zdravlje mora biti uključeno u ovo opće e, opću zdravstvenu zaštitu. E, e, medicinski zdravstveni radnici moraju uvijek biti svjesni ovog aspekta mentalnog zdravlja. Nemamo zdravlja općenito bez mentalnog zdravlja kao što E, je gospođa e, članica parlamenta iz e, Mađarske rekla i naglasila. Naprimjer, ljudi koji imaju teške mentalne bolesti vrlo često također razvijaju neke fizičke bolesti imaju također visoke, e, također i osobe koje su bolesne, fizički imaju fizičke bolesti, e, često su izložene velikom riziku razvijanja e, mentalnih bolesti. Evo, hvala, to je ono što sam željela reći. Hvala vam. Kao što... Kao što kažemo, u Španjolskoj mudri ste od sveca. Ne znam jeste li čuli za to, ali to je stvarno istina. Nevjerojatno je da o mentalnom zdravlju moramo govoriti kao o nečemu što treba uključiti u zdravstvenu skrb, kao da je to nešto što se može odijeliti od nas ljudi i od našeg zdravlja. E, nema ničega što je ljudsko, a da nije mentalno, psihičko ili fizičko, zato što to su sve naši dijelovi. Sada ću dati riječ gospođi Norton, ne želim vam oduzimati vrijeme, da čujemo vaše zaključke. Izvolite. Thank Hvala vam svima, hvala na komentarima i pitanjima. Imam nekoliko komentara koje bih htjela istaknuti. Mislim da muškarce i žene e, liječimo na nekakav vertikalan način. Mm, mislim da bismo morali imati mnogo cjelovitiji pristup. Moj fokus je da se, dakle, ja se bavim nezaraznim bolestima i radimo sa zajednicom koja se bavi spolnim i reproduktivnim zdravljem E, radimo sa ženama za vrijeme e, trudnoće i to su prilike kada se može analizirati i fizička aktivnost i mentalni e, problemi. Znam, recimo u Kini se ženama, trudnicama kaže da se prestanu baviti fizičkim aktivnostima, a to je stvarno ključno razdoblje Što se tiče pristupu e, zdravlju, to je naravno u svim društvima e, od ključne važnosti. I zadnje što bih komentirala o mjerama štednje, e, u zemljama su zdravstveni sustavi gotovo više nisu održivi. Trebamo biti kreativniji, inovativniji, vidjeti kako raditi sa e, zdravstvenom skrbi koja ne uključuje nužno liječnike. E, moramo e, vidjeti na koji način možemo iskoristiti tehnologiju. moramo biti inovativni i vidjeti na koji način liječiti razno razne bolesti. I zadnji komentar je povezan sa mojim iskustvom u proteklih nekoliko dana. Trenutačno sjedim na panelu sa E, sa, dakle u jednom vijeću e, za istraživanje u medicini u Ujedinjenoj kraljevini i nijedna od prijava koje smo dobili se ne koncentrira na e, rodna pitanja. Ja sada ne mogu to komentirati, ali s druge strane ako to ja ne komentiram, tko će? E, ja ću u tom odboru to komentirati. Jer tu se vidi da je rodna osvištenost toliko važna, ali vrlo često čak i ljudi koji ja, koji se bave time, jednostavno zaboravljaju to integrirati u sve naše aktivnosti. Tako da se vratim na vaš komentar. Da, mi znamo za sve to, ali u principu ne znamo i stalno to moramo ponavljati. Ja se ponekad osjećam kao pokvarena ploča, ali stvarno na tome treba inzistirati. Hvala vam. Hvala vam gospođo Norton. Mislim da razina konsenzusa i slaganja je ne samo pozitivna, već je to i dobra početna platforma od koje možemo krenuti sa promjenama. Brojne od tih promjena su zapravo političke odluka. Riječ je o isključivo političkoj odluci i političkoj volji. Dakle, nešto priznati, priznati da postoji problem, imenovati problem i nakon toga pokrenuti potrebne promjene. No, e, odlučnost i spremnost su prve. A sada ću dati riječ gospođi Damonse, mojoj supredsjedateljici, predsjedateljici. Sigurna sam da će e, njezini zaključci e, biti i itekako zanimljivi. Izvolite. Evo na kraju bih zahvalila gospođi profesorici Norton i e, Nicole na vrlo interesantnim izlaganjima. Drago, drago mi je da su govorile dakle, o rodnoj dimenziji kod neprenosivih bolesti i mentalnog zdravlja. To nisu stvari o kojima vrlo često slušamo i gospođo Norton imate pravo kada kažete da smo se stvarno jako puno koncentrirali na spolno i reproduktivno zdravlje te na sve probleme vezane s tim. I lijepo da ste nas na to podsjetili danas. Drago mi je da ste nas podsjetili da neprenosive bolesti i mentalno zdravlje, da nije nešto, to nije nešto što je povezano samo sa načinom života bogatih i poznatih. Da zemlje srednjeg ili niskog dohotka također snose ogroman teret dakle, i tih neprenosivih, ali istovremeno i zaraznih bolesti. I jako je važno da shvatimo tu vezu, zato što inače kad razmišljate o moždanim, udarima ili o srčanim infarktima, e, uvijek razmišljate da su to bolesti koje pogađaju europske zemlje. Ali to nije istina, e, to je i itekako učestalo i u drugim siromašnijim zemljama i zbog toga se time moramo više baviti. A tu su naravno važne teme koje se dotiču kvalitete života. Drago mi je da ste spomenuli e, zagovaranje, pogotovo među ženama. Svima je jasno da treba jednom godišnje otići na mamografiju ili da morate otići na liječnički pregled jednom godišnje. No, e, sve što se tiče srčanih bolesti, moždanog udara, je dakle da se analiziraju i učestalost i i faktori prevencije. Stoga da, zagovaranje je jako bitno. Zatim pitanje integracije, to sam e, vrlo često čujemo dakle, da je potreban cjelovit pristup, dakle ne samo biologija, to su dakle emocionalna, kulturna, gospodarski pristup, dakle to je jedan cjelovit pristup kvaliteti života. Što se tiče istraživanja i znanosti. Dakle, svi podaci moraju biti detaljno analizirani. Na globalnom sastanku vijeća za znanost u Indiji smo odlučili da te podatke treba stvarno e, revidirati i tražiti jedan globalni pristup. A ono što se odnosi na e, osnovna istraživanja i inovativne ideje o medicini koja vodi računa o e, rodnoj dimenziji, e, netko je jutros rekao, to je postavio pitanje, koji su novi pristupi? Mnogo smo toga do sada već čuli, no željeli bismo više čuti o novim pristupima. Tako da mislim da smo jutros ipak krenuli sa time, e, krenuli razgovarati o tome kako bismo trebali stvari raditi drugačije. Tako da ako usvojimo neke od stvari koje smo jutros čuli o inovativnom istraživanju, mislim da bismo mogli napraviti korake unaprijed. Stoga hvala vam puno gospođo predsjedateljice i hvala i svim našim e, govornicima. gracias. Hvala vam, gospođo Norton, gospođo Davonce i gospođo Votruba. I dopustite mi da ja na kraju kažem nekoliko riječi o tome što mi kao e, predstavnici građana u europskim institucijama moramo učiniti. Postoje određene krive ideje o tome da Europska unija nema ovlasti u području zdravlja. Naravno da ima. Ima ovlasti u području e, promicanja zdravlja i svijesti o bolestima. I ima cilj ostvariti visoku zdravstvenu zaštitu. Europska komisija je objavila nekoliko e, izvještaja koji se odnose na zdravlje žena i na njihovu zdravstvenu skrb. No u praksi nakon tih dokumenata nisu pokrenute nikakve mjere niti politički programi kako bi se to ostvarilo. I općenito e, javno zdravstvene ustanove i dalje ignoriraju e, rod. Studije imamo, e, podatke imamo, ali politike i mjere koje bi se pokrenule kako bi se ispravile nejednakosti i diskriminacija, ne, to nemamo. To nemamo. Možemo li nešto po tom pitanju učiniti? Naravno da možemo. Dakle, rodna jednakost se mora e, uključiti u sve dokumente Europske unije, no to se vrlo često događa u e, dokumentima Europske komisije, a još manje u konkretnim programama i mjerama. Recimo, e, u novoj strategiji za zdravlje nisu uopće namijenjena posebna sredstva za rodnu jednakost u e, medicini. Eto, ovo su neke od ključnih točaka e, izvještaja na kojem radimo u okviru odbora za prava žena. I, a ja smatram da je to ključno ako želimo ostvariti potpunu jednakost u zdravlju. To nije samo temeljno ljudsko pravo, već je nešto što je od ključne važnosti. I ne samo da si ne možemo dozvoliti nejednakosti u e, području zdravlja, ne samo zbog toga što je to diskriminatorno ili nepošteno i što e, narušava same temelje Europske unije, već i zbog toga što je to neučinkovito, itekako nepovoljno za razvoj i za gospodarstvo, a i zbog toga što e, umanjuje našu glavnu funkciju, a to je da osiguramo jednak pristup svima, svim područjima, a uključujući i zdravlje. Hvala svim gostima što su e, sudjelovali. Žao mi je što nisam imala priliku e, dati riječ svima koji su se željeli javiti za riječ. ja se nadam da ćemo dobiti i prezentacije naših gošća. I još jednom želim zahvaliti gospođi Votrubi, eh, gospođi Norton i gospođi Domance. I naravno pozivam vas na sljedeći panel, a je sad opet eh, stanka od eh, nekoliko minuta samo da se zamijene panelisti. Hvala vam.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 Dobar dan. Molim vas sve da sjednete na svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti. Ne možete me čuti? Čujete li me? U redu. Hvala vam. Dobar dan e, svima. Govorit ću na svojem materinjem jeziku. Hvala vam svima što ste danas došli. Tema ovog sastanka je vrlo važna. Evo vrlo kratko ću vam reći da sam prošle godine imala čast biti izvjestiteljicom za izvješće o staklenom stropu. Što to znači? To znači naići na prepreke koje ženama ne omogućuju da napreduju u karijeri zbog raznoraznih razloga gospodarskih, socijalnih i tako dalje. njihove su karijere uvijek isprekidane određenim stereotipima i predrasudama koje potiču e, napredovanje muškaraca, a blokiraju napredovanje žena. Taj fenomen je prisutan u svim zemljama članicama i temelji se na pretpostavci da žene koje su E, na čelu određenih sektora, na primjer sveučilišta, tehnologije, istraživanja i znanosti, daju e, značajan doprinos konkurentnosti i razvoju europskog gospodarstva. Bez obzira na to da postoje zakoni koji e, poštuju prava i ulogu žena, i iako postoje poticaj da se dosegnu te razine, u praksi smo zapravo vidjeli da se to uglavnom ne poštuje. Mnogo toga je učinjeno, no mnogo je još uvijek toga što treba učiniti. Naravno valja intervenirati i na razini zakonodavstva, ali i na razini, e, to jest europskog zakonodavstva, ali i na razini nacionalnog e, zakonodavstva. E, htjela bih s vama podijeliti jednu priču. taj stakleni strop zapravo pokazuje da je naš mentalitet zatvoren. Čak i nas koji sjedimo u ovoj dvorani. Ali, bez obzira na to, mi nastavljamo sa našim naporima u odboru za prava žena. Vidjela sam, to jest razgovarala sam, dakle, prolazeći, pardon, Prolazila sam ovim hodnikom na putu prema vijećnici i vidjela sam slike bivših predsjednika Europskog parlamenta. Među njima samo su dvije bile žene. Isto vrijedi i za odbore. Smatram da bismo trebali imati više žena koje bi sa svojim sposobnostima mogle dati svoje doprinose. Eto, to je bio moj uvod. A htjela sam poslati poruku da žene koje napreduju u karijeri ne samo da ne smiju najlanziti na prepreke, već bi im zemlje članice morale pomoći kroz horizontalno zakonodavstvo koje će sadržavati poticaje da one ostvare svoje ciljeve. Jer one su ipak dokazale da danas ipak ne postoje zanimanja koja su isključivo muška ili ženska da su zanimanja stvorena za sve bez obzira na rod a sada dajem riječ gospođi elizabeth Policer. ona je ravnateljica porsche eh, organizacije porsche limited E, cilj te organizacije je promicanje rodne jednakosti u e, znanstvenim područjima, dakle matematici, znanosti i tehnologiji. Ovdje razgovaramo o ravnopravnosti e, pristupa žena mm, u STEM, u području STEM. Hvala, hvala vam što ste ovdje. Hvala lijepa. Iznimno mi je drago što ovdje e, mogu sudjelovati kao predstavnica Samita za rodnu osviještenost e, projekta E, koji smo pokrenuli. Zahvaljujem odboru za ženska prava što je omogućio da samit za rodnu osvještenost bude ovdje u Europskom parlamentu po drugi puta. Ovdje smo bili 2012. kad je parlament razgovarao i imao raspravu o obzoru 2020. Tada smo govorili o tome u kojoj mjeri je uključena rodna osvještenost u taj program. Ovo je deveti samit rodnoj osvještenosti, on je postao globalna inicijativa, vidimo kako funkcionira. Funkcionira zahvaljujući suradnji između političara, znanstvenika, E, znanstveno-istraživačkih radnika, jer jedino ako surađujemo možemo ostvariti napredak. Cilj ovog dijela konferencije je izvijestiti vas o tome što se zbiva u drugim svjetskim područjima i regijama gdje se ovaj summit koristi kao instrument kako bismo promijenili e, percepciju e, aspekta rodne osviještenosti u području znanosti. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ e, gospođe Mijoko Votanabe. Jesam li dobro izgovorila vaše prezime? E, gospođa Watanabe je zamjenica izvršnog direktora u Japanskoj agenciji za znanost i tehnologiju i ravnateljica Ureda za e, raznovrsnost i uključivanje. Zahvaljujem. E, Želio bih nešto reći o sljedećem samitu za rodnu osviještenost u Japanu. Mi e, surađujemo kako bismo ostvarili napredak na ovom području u Japanu i u Aziji. Ovdje možete vidjeti cijelu povijest e, samita za rodnu osvještenost. Ovo je deveti samit, a na sljedećem samitu E, ćemo biti u svibnju 25. E, i 26. E, sljedeće godine. Na ovom slajdu možete vidjeti ustroj odbora, odnosno glavnih tijela ove organizacije, a isto tako i ustroj znanstveno-istraživačkog vijeća u Japanu, odnosno naše akademije. E, mi smo uspjeli ostvariti suradnju na razini izvršnog odbora i na čijim sjednicama se razgovara o jako puno važnih tema. Naši članovi E, sudjeluju sa svojim doprinosima, a uključeni su i konzultanti i savjetnici. U organizaciju samita uključeni su brojni e, suradnici i partneri, a u organizaciji sudjeluju i tri ministarstva, kao i japansko udruženje E, poduzetnika e, kao i UNESCO. Partneri koji su uključeni obuhvaćaju i naša sveučilišta kao i određene organizacije iz Koreje. Mi osim toga volimo surađivati sa što više ljudi i što više organizacija i subjekata Tako da smo proširili broj sponzora, odnosno pokrovitelja koji sada uključuju osam e, poduzeća, jednu zakladu i tri akademska društva kao i 16 sveučilišta. U ovom trenutku sveukupno imamo 26 pokrovitelja postoji mogućnost da će se taj broj i povećati. Ovdje možete vidjeti e, samu strukturu naših sponzora. Postoje tri kategorije pokrovitelja. A nama je najvažniji cilj uključiti što više međunarodnih partnera. Dakle, ako ste zainteresirani za e, sudjelovanje u desetom samitu za rodnu osviještenost, molim vas e, da me o tome obavijestite. Osnovne teme uključivaće e, bolji razvoj znanosti kroz raznolikost i uključivanje. E, planiramo tri plenarne rasprave. Na prvoj će biti e, tema raznovrsnost e, i nove granice u području istraživanja i razvoja. Pozvali smo doktoricu Hatakabu. koja je vrlo uspješna što se tiče pitanja pristupačnosti A osim toga govorit ćemo o ulozi žena u globalnom znanstveno-istraživačkom radu. E, postoje brojni problemi u Aziji, to uključuje i siromaštvo, glad, nedostatak e, e, resursa i kršenje ljudskih prava. Na trećoj plenarnoj raspravi govorit ćemo o socijalnoj odgovornosti znanosti. E, Predsjedavat će doktorica Naja, koja predsjedava nadležnim uredom, a imat ćemo i govornike koje smo pozvali. Među njima je doktorica Canbera glavna urednica A e, e, druga pozvana e, sudionica bit će doktorica koja je ovdje. Govorit ćemo dakle o socijalnoj odgovornosti i znanosti. U tom kontekstu organizirat će se još dvije konferencije na marginama u ovom trenutku pripremamo neke prijedloge za e, sažetak samita za rodnu osvještenost broj 10. Naglasak će biti između ostalog na ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda. E, rodna ravnopravnost jedan je od iznimno važnih ciljeva koji su obuhvaćeni ciljevima održivog razvoja. Međutim, ima jako puno e, ciljeva koji su s tim e, povezani. Tu se između ostalog e, radi o različitim ciljevima koji su navedeni u sklopu E, strategije UN-a. Na lijevoj strani možete vidjeti e, ciljeve povezane s pitanjima rodne osvještenosti. A to se odnosi i na same e, rodne koncepte koji su sadržani u ovim ciljevima. A na desnoj strani vidimo ciljeve koji e, nisu povezani s pitanjima rodne osvještenosti. Međutim, to su ciljevi e, koje trebaju ostvariti i muškarci i žene. To su ciljevi koji su povezani sa razvojem industrije. To praktički znači da moramo promijeniti pristup u industriji i uvesti aspekt rodne osviještenosti kako bismo podigli razinu svijesti o međusobnoj povezanosti ovih ciljeva i rodnih pitanja. Izradili smo i našu internetsku stranicu, tako da vas e, pozivam da je posjetite, a ovdje možete vidjeti važne datume. E, poziv na dostavu sažetaka, možete dostaviti od 28. E, studenog, a isto tako možete se prijaviti ako želite sudjelovati. Ispričavam se što sam vas preknula. Imamo vrlo ograničeno vrijeme e, zato što želimo ostaviti vrijeme i za raspravu. A sada i gospođa Kinou, potpredsjednica e, odjela na sveučilištu Konan e, i e, predstojnica katedra za engleski, kao i potpredsjednica Znanstveno-istraživačkog vijeća. Izvolite. E, željela bih, hvala vam lijepa. Željela bih reći nekoliko riječi o šest tematskih rasprava koje će se održati na desetom samitu. E, ovdje možete vidjeti zadnje izdanje našeg dnevnika koji se odnosi na e, rodnu osvještenost u akademskoj zajednici. Ovdje možete vidjeti radne skupine koje su održane 2014. Tu prije govorimo o promjenama koje je potrebno uvesti, a to je povezano i sa rodnim pitanjima i e, sportom. Cilj je povećati broj onih koji se time bave za 40%, a do olimpijskih igara u Tokiju. Osim toga, Govorit ćemo o rezultatima žena sportaša tijekom olimpijskih igara i rodnoj jednakosti u društvu. Imaćemo i međunarodnu komponentu, a ovdje možete vidjeti podatke koji govore o povećanju broja e, žena političara. U kojoj mjeri su e, te brojke povezane ili nisu povezane s povećanjem broja žena e, sportaša koje sudjeluju udjeluju na olimpijskim igrama i koje su sudjelovale 2012. E, isto tako imamo podatke o rezultatima e, sportašica i to povezujemo sa određenim e, podacima o broju žena sportaša i sa podacima iz indeksa o rodnoj nejednakosti. Osim toga govorimo o e, povezanosti sporta, kulture e, i pitanjima invaliditeta. U ovom dijelu govorit ćemo i o e, sporim vrstama sporta, pa osvještenosti, raznovrsnosti. Dijalog ćemo proširiti kako bismo proširili sportsku kulturu Što se tiče rodne jednakosti e, s aspekta muškaraca i e, dječaka, tu imamo program koji pokazuje da e, čitanje, razumijevanje matematika i postignuća kod dječaka su niža nego kod djevojčica iste dobi. Ovaj trend kontinuirano postoji od E, sredine prošlog stoljeća. Vrijeme je da ozbiljno razgovaramo o ovim nedostatnim rezultatima koji su prisutni sada širom svijeta. Mislim da ti podaci trebaju više uzeti u obzir rodni aspekt. Ako pogledamo fiziku, povijest, te ćemo teme povezati kako bismo na desetom samitu uspostavili platformu na kojoj ćemo razgovarati o ovim važnim temama. E, veselim se tome što e, ćete sudjelovati na našem samitu koji ćemo organizirati u Tokiju. Hvala lijepa. Gospođa Li, e, znanstveno-istraživačka radnica na znanstveno-istraživačkom centru, a posebno zadužena za područje takozvanog stema. Izvolite. The first slide, please. The next slide. Uh, I'd like to start the Korean policy and gender innovation. Dobar dan. Željela bih početi sa politikom vezano uz rodnu ravnopravnost i um, znači istraživanja. imamo znači ovdje program koji je uh, i strategija koja je osmišljena za pomoć ženama na tim područjima. Trebamo uključiti znači ovu rodnu dimenziju u istraživanja i to je bilo sustavno uključeno u Koreji kad se pre znači summit rodni za rodnu osviještenost e, Azija Pacifik prošle godine. Imamo Znači, taj diskurs e, što se tiče e, sudjelovanja žena na području STEMA se promijenio gdje se govori o tome da mora se prepoznati i izazove i da se moraju obuhvatiti svi aspekti tog pitanja. Imamo znači to uključivanje u politiku, a imamo i stvaranje znači centar za inovaciju te povezano sa rodnim pitanjima. To je, e, uz taj centar je ustanovljen prošle godine Imamo znači ovaj summit povezan sa rodnim pitanjima e, za Aziju i Pacifik 2015. godinu te se povećala kvaliteta e, samog diskursa, uključene su sva pitanja uključujući i inovacije te povezanost sa rodno, e, rodnim pitanjima. Imamo također i agencije koje su osmislile posebne politike kojima se provodi inovacije na području roda. No, nacionalna e, znači zaklada za istraživanje u Koreji je osmislila također jednu nagradu za inovacije na području rodnih istraživanja. To se znači e, organizira u okviru e, tijela koje se zove GISTER i koje sam vam već predstavila. Znači, ovaj samit rodnim pitanjima je pozvao na to da e, rod mora zbilja biti uključen u svih 17 e, ciljeva drživog razdoblja e, razvoja UN-a a to također mora biti uključeno i u rad e, agencija UN-a, na primjer e, također u e, organizacije kao OECD ili znači mrežu koja je posvećena ciljevima održivog razvoja. Gister provodi istraživanja kako bi se uključio ovaj koncept što se tiče inovacije na području roda u sva područja istraživanja u Koreji. To uključuje promjenu agende kako bismo uključili znači ove e, ta pitanja i članak o znanosti i istraživanju na području roda u osnovni temeljni akt, e, znači e, zakon za o znanstvenim istraživanjima. Imamo također istvajanje međunarodne suradnje na području znanosti određenih programa, također imamo i politiku e, financiranja od strane vlade u okviru specijaliziranih agencija. E, znači, Jeepster je sada u ovom trenutku osmislio cijeli niz e, znači, programa i e, analiza pojedinih određenih znači programa, a osmišlja se također i metode u smislu da se proučava na koji način se spol i rod prepliču. Imamo znači uključenje po e, područja kao što je okoliš, inženjerstvo i isto tako politike. Znači imamo znači, e, suradnje sa svim različitim e, sektorima, imamo suradnju sa e, Korejskom akademijom za znanost i tehnologiju kako bi se znači, inovacije na području roda uključile u četvrtu industrijsku revoluciju. Kao što možete zamisliti, cijeli niz je izazova pred nama, no dobro smo počeli. Imamo i još jednu drugu suradnju u okviru e, znači odbora za tehnologiju i obrazovanje. Ti napori će se nastaviti kako bismo znači postigli ciljeve kroz agendu za poboljšanje istraživanja i razvoja te uključenje rodnih pitanja. Hvala. Sad, i, gospodin Serge Villamur koji nam dolazi iz Vijeća za prirodne znanosti i istraživanja, te također e, imamo također i gospođu Marise Lassonde. A sada gospodin Serge Vilmer. Gospođo predsjednice, supredsjedavateljice, dragi kolege članovi parlamenta, izuzetno mi je drago što mogu danas biti ovdje i želim zahvaliti na sudjelovanju u ovoj platformi u okviru samita o rodnim pitanjima. Znači imamo e, ovdje pitanja vezano uz raznolikost što se tiče znači e, ovog organiziranja samita što se e, o rodnim pitanjima u Kanadi. Radi se o izuzetnoj platformi koja može omogućiti stvaranje raznih e, saveza. To je također mogućnost za nas da učimo uvijek i svugdje. Ovo je znači jedan citat Marie Curie E, koja je govorila o tome da napredak nije niti brz niti e, lagan. I time se moramo inspirirati u budućnosti. Imamo cijeli niz e, dokaza koji nam mogu pomoći u napredovanju, ali to neće biti lagano. Lagano u svakom slučaju moramo razumjeti zašto je potrebna e, rodna raznolikost, ali možemo razumjeti koliko je zapravo ta stvarnost e, teško primijeniti. Imamo cijeli niz izaziva u tom smislu, postavlja se također i određena kulturna pitanja. Nije e, lagano shvatiti da postoji raskorak da moramo također biti bolji, da moramo imati e, bolje odlučivanje, osmišljavanje politika, pro, e, provođenje istraživanja i tako dalje. Ono što je važno da ovaj pristup mora biti i e, vrlo oprezan i konstruktivan. Moramo vidjeti na koji način objasniti koliko ljudima koji ne razumiju koliko je važna ova raznolikost na području, području roda posebno što se tiče osmišljavanja svih koraka u okviru akcijskih planova. Moramo u svakom slučaju e, sakupljati e, podatke i dokaze. Na primjer, moramo imati također i holistički pristup. Na primjer, e, nemamo znači ovdje testove o nesrećama u automobilu koji se provode na trudnicama i to mora biti uključeno na primjer u različita istraživanja isto tako moramo e, povećati svijest o korištenim e, instrumentima e, imamo također ovo jedno izdanje što se tiče raznolikosti na području roda u STEM području moramo E, to pročitati. Jako je važno, e, važno i relevantno štivo. A sada ću e, prestati i kolegici Mariz ću prepustiti da završi ovu prezentaciju. Hvala. Sada dajemo e, riječ, znači gospođi Mariz. Znači, gospođi Marie Lazont iz Scientific eh, Quebec Natural Sciences and Technology agencije. Dobar dan. Da. Evo ovo je naš premijer Justin Trudeau. Prošle godine su ga pitali zašto je važno znači imati eh, znači paritet spolova u okviru njegovog eh, kabineta. Znači, on je rekao da je to izuzetno važno. Ovo imamo različite inicijative strateškog planiranja, a ja ću nešto reći vezano uz Gender Based Analysis Plus. Znači ovdje se govori o statusu, istraživanju statusa žena u Kanadi što se tiče e, rodne ravnopravnosti. U siječnju 2015. godine Nacionalna agencija za istraživanja za prirodne znanosti i e, tehnologije je pristupila ovoj inicijativi. A e, ovdje također imamo i implementaciju određenih angažmana u okviru tog e, programa. Ovdje imamo također i agenciju u pro, provinciji u regiji Quebec, a također imamo i dio ovog e, saga projekta koji se e, ima za cilj da se osmisle e, bolja mjerenja što se tiče rodne ravnopravnosti na području prirodnih znanosti, matematike i tehnologije. Imamo također i ovdje politiku, e, stratešku politiku koja je osmislila e, Europska komisija, Kanada je dio toga. Evo, to su akcije koji su, znači, proizlaše iz prethodnog e, samita posvećenog rodnim pitanjima. Imamo znači takozvani akcijski plan za rodnu ravnopravnost, a moramo se u svakom slučaju okrenuti mogućnostima e, istraživanja o žene koje ne mogu, na primjer, objavljivati svoje znanstvene radove jer su na porodiljnom dopustu i tako dalje, moramo im pružiti tu mogućnost. Isto tako e, ono što je izuzetno važno je da se znači e, analiza koja se sniva na spolu i na rodu je nešto što se uzima u obzir. Moramo se također e, uzimati rezultate istraživanja koje uključuju cijelu populaciju. Jer ako uzmemo samo jedan dio stanovništva u istraživanja, onda to može imati iskrivljujuće rezultate a to također mora biti uključeno, taj globalni dio, i u EU e, Network Gender Summit. A sada imamo i ove teme za ovaj summit, 11. summit posvećen rodnim pitanjima. Prvo je vezano uz raznolikost e, e, što se tiče donošenja odluka na poslovnom planu i znanosti. Imamo također i 50. obljetnicu e, e, koju želimo obilježiti. Mi ćemo se ovdje usredotočiti na e, pluralizam, etničnost, e, isto tako lokalne e, zajednice, autohtone zajednice. I moramo zajedno se pozabaviti tim pitanjem. Isto tako želimo ojačati znači GS3 plan puta za Sjevernu Ameriku i želimo se globalno pozabaviti tim pitanjima zajedno sa cijelim svijetom. Koji su ključna pitanja o kojima se razgovaralo na regionalnom stalnom odboru. Imamo znači od taj E, Samit e, za rodna pitanja koji će se održati u Montrealu otprilike za godinu dana, postavlja se pitanje što, koja pitanja još nisu bila e, postavljene u okviru samita za rodna pitanja, koje su to još stvari koje moramo poduzeti i na koji način moramo uključiti određene dokaze kako bi zbilja učinili da se stvari promijene. Evo, ovo je Montreal, e, tako će on izgledati sljedeće godine, nadam se da ćete biti s nama tamo, a ako želite e, nešto više o tome saznati, onda e, možete također se uključiti i u plenarnu sjednicu posvećenu tome. Mi imamo cijeli niz različitih partnera koji su uključeni u organiziranje ovog samita. Hvala. A sada ću dati riječ gospođi Alice Abhe. Ona je zatražila iz riječ i da, hvala gospođo predsjednice. Želim zahvaliti da davanju mogućnosti da uzmem riječ ja sam znači dio nove inicijative koja je povezana sa rodnim pitanjima na području znanosti, tehnologije i inovacije. Mi imamo viziju da nikakav održivi razvoj neće biti postignut ako znanost i rodna pitanja ne uključimo u to. Moramo uvjeriti one koje donose odluke kako bi ova rodna pitanja uključili i u svoje e, politike e, razvoja i politike povezane sa znanstvenim istraživanjima i znanošću. E, ono što mi se ovdje svidjelo, što sam čula je vezano ideju, ideju o radikalnoj intervenciji. Moramo osmisliti politike i moramo s politika također prijeći na akciju. Mislim da ova platforma nam je pokazala kako različite institucije to provode. I nadam se da će to biti tema, jedna od tema samita o rodnim pitanjima u budućnosti. Trebamo vidjeti kako možemo e, proučiti politike i procijeniti i vidjeti koliko su one učinkovite. Nadam se da će nam e, samit o rodnim pitanjima u tome pomoći. Hvala. Ne mislim da sada imamo vrijeme za debatu, a sada ću dati riječ Elizabet kako bi zaključila ovu raspravu. Hvala, izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu zaključiti ovu raspravu i sesiju. Ono što trebamo naglasiti je prije svega da je summit o rodnim pitanjima povezana sa e, rodom, sa pitanjima razlike između muškaraca i žena, kvalitetnim istraživanja. I svi, sve grupe u društvu moraju biti uključene u razvoj. A kad govorimo o znanosti, govorimo o kvaliteti znanosti. Kako bi znači, muškarci i žene i druge skupine mogli i e, uživati u rezultatima i koje zapravo rezultate možemo očekivati od znanstvenih istraživanja. Imamo promjene koje moramo poduzeti. Vi ste dio ovih inicijativa. Zahvaljujem parlamentu što nam je pružila mogućnost da e, još jednom organiziramo summit ovdje i nadam se da se vidimo uskoro. Hvala Elizabet, hvala svima na sudjelovanju. Mislim da svi vjerujemo da ravnopravnost treba početi od škole gdje djeca uče da su ravnopravni u svim aspektima života, a to naravno e, ta ravnopravnost počinje i u obitelji. Hvala vam još jednom na pažnju.